Okay, people could take their seats now. We are going to start. Molim vas svoje mjesto, započet ćemo sastankom. So, um, good afternoon everyone. Želim svima dobar dan. Imamo dvije jako važne teme o kojima ćemo razgovarati danas e, poslje podne. Prva je humanitarna kriza u Ukrajini, a druga tema imamo dakle, posjetitelja, izvršnog ravnatelja e, svjetskog programa za hranu koji će nam govoriti o problemima s kojim se susrećemo. No prije toga imamo nekih stvari s kojima moramo završiti. Prva stvar koju želim reći je da usvojimo dnevni red i da unesemo izmjene. Imam dodatak koji trebam najaviti za točku sedmu gdje e, osim gospodina De Bruera iz e, komisije koji će govoriti o Ukrajini, Pridružit će nam se i gospodin Vincent Košetel iz UNHCR-a. Dakle, i s njim ćemo razmijeniti mišljenja. Zatim, u točki 13. ima dodatna promjena, dakle sutra nećemo e, glasovati o e, sukobima glede ruda, o tome ćemo vjerojatno u trećem mjesecu raspravljati, umjesto toga ćemo imati razmijen mišljenja glede dosija sukoba o rudama i to, i to su izvjestitelji izvjestili, u sjeni tražili. Dakle, nećemo glasati sutra o tome. Ovo mišljenju gospodina Venta ćemo glasati neki drugi dan, ali umjesto toga da dakle, imat ćemo razmjenu mišljenja. Eto, to je jedina promjena. To su jedine promjene. Molim vas da iskoristim ovu prigodu da Pozdravimo e, goste gospodina Jansena koji su e, tu, sjede straga. Jako ste dobrodošli u Europski parlament i nadam se da ćete uživati pratiti ove rasprave. Prelazimo na točku drugu, dakle osvajanje dnevnog reda 21. i 22. siječnja. Zapisnici. Ukoliko imate bilo kakve prigovora, molim vas javite to tajništvu prije kraja današnjeg sastanka. Ako nema nikakvih primjedbi, onda ćemo smatrati zapisnik usvojen. Treća točka usvojenja odluke i preporuka koordinatora 21.2. siječnja isto vrijedi. Dakle, ukoliko imate bilo kakvih prigovora, primjedbi, eh, naznačite ih do kraja današnjeg radnog dana tajništva. Imam jednu obavijest. Rekla sam da ćemo imati glavnog ravnatelja svjetskog programa za E, prehranu gospodina Steljanidisa i gospodina Kozaka u 5 sati, ali prije toga, pri, e, poslije te razmjene mišljenja u 5 sati imat ćemo otvaranje izložbe o obiteljskim objedima. Dakle, to čuo sam da ima divnih fotografija. Dakle, to su fotografije slikane na svih pet kontinenata, fotografije obitelji koje objeduju i to je nešto čemu je cilj da skrene pozornost na rad ovog svjetskog programa za prehranu. U 6.30 će biti održana ta izložba. Nadam se da ćete imati mogućnosti doći, pridružiti nam se i biti na otvorenju izložbe. Možemo preći na petu točku priopćenja komisiji. Ako se ne varam, nema nikakvih obavijesti. Dobro, hvala. I sada je vrijeme za pitanja. A mi imamo pak tri pitanja, glede tri različitih tema od strane kolega. Dakle, ja imam pitanje, gospodin Rike Guerrero i Heidi Hautela što se tiče prvog pitanja, e, imate u dosijevima sva pitanja. Samo želim reći kako bi ljudi znali o čemu se radi. Dakle, gospodin Makveg će, e, ako se ne varam, odgovoriti na pitanja. Tu se radi o Čegos otočju, dakle ljudi su pri 50 o Čagos otočju, dakle pri 50 godina su preseljeni i tu je rasprava koja traje već dugo, da li treba omogućiti ljudima da se vrate na svoje otočje u Indijskom otoč, e, oceanu. Izvješće je prošlog tjedna e, objavljeno, objavili su ga stručnjaci, izradili su ga stručnjaci britanske vlade koji su rekli da nema nikakvih tehničkih prepreka da se ljudi vrate na otoče Čekos, Čegos. I moje pitanje dakle, je upućeno komisiji, dakle sva se rasprava vodi oko toga kako financirati taj eventualni povratak da li komisija može pomoći. Dakle, predajem gospodinu Mekvejdu riječ. Hvala predsjednice. Britanski teritoriji u Indijskom oceanu, dakle, od Čegos otočije. To je odluka iz 11. mjeseca 2015. godine i E, to je nešto što gdje imamo dakle pravila e, u ugovoru o funkcioniranju Europske unije u dodatku drugom. E, to je nešto što se treba financirati iz Europskog fonda, investicijske banke i drugih europskih fondova i siguran sam da ste upućeni u to da odluke koje se tiču prekomorskih teritorija da financijska pomoć e, dolazi od Europske unije. Za sad nismo dobili nikakav zahtjev za e, financiranje tog e, projekta, programa. A što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, glede stupanja, dakle kontaktiranja britanske vlade, mi nismo upoznati sa eventualnom financiranju ponovnog naseljavanja tih krajeva. Ja imam jedno pitanje da se nadovežem na ovu pro, pro, ranije povjerenik Pibaus rekao da nema nikakvih e, prepreka za financiranje tog povratka. Dakle, vi hoćete reći da e, britanska vlada mora napraviti formalni zahtjev za financiranje tog povratka i onda će komisija odgovoriti. Dakle, vi ste samo rekli da nema nikakvog zahtjeva do sad dostavljenog komisiji, je li tako? Da, tako je. Dakle, ovaj teritorij ima pravo prema temeljnim ugovorima, ali zahtjev za financiranje treba još biti upućen. Dobro, znači hvala. Drugo pitanje je od Enrika Gerera i tiče se priprema za svjetski humanitarni sastanak na vrhu i ima pitanje koja se u vezi sa sastankom održanim u Budimpešti prije nekoliko tjedana. Dakle, od predstavnica komisije koja će odgovoriti na ovo pitanje je Gasija Pearson, a onda gospodin Gereros može ponovno postaviti pitanje eventualno. Najpša hvala. Humanitarni sustav trenutno je suočen s brojnim izazovima i svjetski sasnak na vrhu o humanitarnim pitanjima koji će biti prvi ikad održan Treba rješavati ove probleme i stvoriti dakle, partnerstva između najvećih humanitarnih dionika i isto tako i novih dionika u, u pripremnom radu za ovaj sastanak na vrhu bilo je regionalnih konzultacija diljem svijeta i te regionalne konzultacije za Europu i druge održani su 3. i 4. veljače u Budimpešti a e, komisija je supredsjedala s Finskom i Mađarskom e, taj sastanak na vrhu. E, imali smo skoro 300 regionalnih međunarodnih sudionika, što je najveći i isto tako je bio Stilja Stiljanidis, ali isto tako i potajnik Emos i drugi. Sudionici na ovom savjetovanju iznijeli su ideje i razne prijedloge i s obzirom na raznolikost aktera u regiji i e, ekspertizi bio je veliki izazov e, uskladiti razne izazove i prioritete, a istovremeno ostati usredotočeni na e, stvarno preuzete obveze. Međutim, došlo je do dogovora među sudionicima o ključnim prioritetima, na primjer pomoć ugroženim stanovništvima, priznanje dužnosti vlada da skrbe za svoje stanovništvo, da se drži dalje humanitarnih načela i isto tako da je međunarodni humanitarni zakon e, glavna referenca u e, kriznim trenucima. Priznat je i značaj diferenciranog pristupa koji ovisi o kontekstu. Isto tako treba razvijati humanitarnu pomoć, pomoć za razvoj i interoperabilnost između dionika. Sudionici su također se složili oko toga da sve ove prijedloge treba pretvoriti u konkretne dijela. Preporuke, ove preporuke su sažete, nakon napravljen sažetak, Puno izvješće bit će pripremljeno narednih nekoliko tjedana i e, mi ćemo ga dostaviti tajništu a kako bi bilo dostavljeno e, zastupnicima, članovima DVA. Preostale regionalne savjetovanja bit će okončana do kraja ljeta, među njima najvažniji vjerojatno bit će onaj koji se odnosi e, srednje, istočne i sjeverne Afrike zbog osjetljive, e, osjetljivog geopolitičkog položaja i e, glede pitanja e, donatora. Komisija će biti predstavljena na tom i drugim regionalnim konzultacijama. Nakon toga u rujnu u Bonu bit će održana e, tematska radionica, a u desetom mjesecu će biti još jedan e, sastanak u Ženevi na kojem će također komisija sudjelovati. Pored toga komisija će e, biti predstavljena i na drugim povezanim događajima, međunarodnim događajima, konferencija međunarodnog Crvenog križa i e, na drugima, bilo da se radi o međunarodnim skupovima ili na nacionalnim razinama. S obzirom na značajnu ulogu e, komisije, komisija je, mora isto tako imati svoj stav kako bi mogla utjecati na ishod konferencija. Iz toga komisija namjerava izraditi nacrt e, položaja. To još nije odlučeno u kojem će u kojoj će formi to biti, ali u svakom slučaju bit će utemeljeno na iskustvu e, komisije kako bi mogla izvoziti svoje ideje. To neće biti napravljeno na način da se mora uzeti, usvojiti sve stavove komisije, već će to biti jedan fleksibilan dokument kojemu je cilj da se poboljša humanitarna pomoć. Glede prioriteta, ona još nisu u potpunosti izrađeni jer e, su rasprave još uvijek u tijeku. Međutim, postoje već neki prioriteti kao što je potreba da se reformira međunarodni sustav, da se poboljša učinkovitost humanitarne pomoći, osobito kada je riječ o kakvoći, mjerljivosti i utjecaju pomoći, mora se prilagoditi međunarodni sustav kako bi se e, poboljšala spona između humanitarnih aktera i aktera koji rade na razvoju. Potreba je jasna za e, poticanje sudjelovanja u humanitarnoj pomoći i isto tako e, humanitarne operacije su također važne, ali isto tako zaštita civila, sigurnost humanitarnih djelatnika i tako dalje. I dakle, Ovaj stav će Europske komisije biti temelj za dodatni dijalog sa Europskim parlamentom i drugim dionicima koji će dodatno dati svoj doprinos sasnog na vrhu. Hvala. Hvala gospodine Guerrero, želite nešto reći dodatno? Si quería hacer un, una pregunta, un comentario. En primer lugar... Pa nemam baš pitanja, već samo imam eh, jedan komentar. Dakle, najprije vam želim zahvaliti gospođu na ovim brojnim informacijama. Dakle, očekujemo zaključke i ostale dokumente koje ste rekli kako bismo mi mogli imati svoj stav, izraditi, izraditi svoj stav na odboru za razvoj. Mislim da e, bliskoistočni i sjevernoafrički sjevernoafričke konzultacije su jako važne jer tamo imamo naj, dvije najveće humanitarne krize trenutno a treća kriza je u pripremi i dobro je to što je e, europska regionalna konzultacija bila najveća za sad. Te što se mogu ustanoviti, odnosno izraditi određene prioritete koji idu u onom pravom cilju razvoja humanitarne pomoći koje je izradila Europska unija. Mislim da u postupku izrade stava komisije, predstavnica komisije je o tome već govorila, ako dakle, jasno je da prioriteti još nisu zacrtani, ali smatram da je to jako važno. I hoću reći tako da Europski parlament, komisija države članice, da se da, da, da se trebaju složiti da se dogovorimo oko zaštite zajedničke percepcije Europske unije na tom prvom međunarodnom samitu o humanitarnoj pomoći koji će biti koji će se održati u Istanbulu i tijekom čitave 2015. godine imat ćemo mogućnost surađivati tijekom brojnih sastanaka koji će se klimatskih promjena, imamo Europsku godinu e, za razvoj, imamo nove ciljeve, milenijske ciljeve koji, na kojima će se raditi, dakle, koji će biti predstavljeni na proljeće u Sjednjim državama i tu ima isto tako i ovaj aspekt koji se tiče financiranja razvoja. Dakle, to je čitav jedan skup etapa koji će 2015. i 2016. godine omogućiti da se izradi jedinstven stav Europske unije koji je i dalje najvažniji e, dionik na međunarodnom sceni, bilo da se radi o humanitarnoj pomoći, suradnji, razvoju, razvoju. Dakle, mislim da možemo kombinirati sve ove elemente u okviru ovog postupka uspostavljanja veze između humanitarne pomoći i razvoja kako bismo pomogli tom cjelokupnom humanitarnom radu. Dobro, dakle, ovo nije bio pitanje, već komentar. Evo, ćemo vam riječ nakon odgovora. U stvari, postavljam jedno pitanje o preuzetim obvezama Europske unije o službenoj e, pomoći za razvoj kako će to utjecati na e, pomoć Gospodin mislim da e, vi hoćete odgovoriti na to pitanje, jel? Hvala predsjedavajuća. Usprkos e, svim e, proračunskim problemima, prikupljanje službene pomoći za razvoj je doš ostvarilo najveći određene rezultate, dakle 0,14% BDP-a prosjeka Eh, je ostvareno dakle 2013. godine što najbolji rezultat. Eh, Europska unija predstavlja 50%, eh, možemo biti posebni na, na te rezultate s obzirom na razdoblje stroge štednje kroz koje prolazimo. 5. veljače komisija je objavila tekst u kojem izražava svoje vjerovanje da bi Europska unija trebala i dalje raditi na ostvarenju 0,7 e, bruto nacionalnog e, prihoda kao što je e, UN zacrtao ciljeve. Dakle, mi i dalje želimo dati svoj doprinos razvoju najsiromašnijih država. No, ipak na državama članicama je da iznesu nacionalne programe za, te, za ispoštovanje tih ciljeva. Komisija će pratiti napredak e, posredstvom e, godišnjeg izvješća o e, financiranju i 2015. Izdanje 2015. godine ovog izvješća bit će objavljeno krajem četvrtog početkom petog mjeseca. Želim naglasiti dakle, da ćemo objaviti taj, to izvješće usprkos onome što su neki govorili i to ove godine malo ranije nego inače. Što se tiče službe pomoći za e, razvoj, na je da se e, odluči da li će to e, biti predstavljeno u zasebnim zaključcima ili u nekim općenitim zaključcima. Također vas želim podsjetiti da iako je službena pomoć za razvoj važan element za zemlju u razvoju, ono što najviše utječe u razdoblju od post 2015. Eh, jeste pomoć privatnom sektoru, a i tu Europska eh, unija puno toga čini. Najpšu hvala predsjednicu. Hvala, gospođo Hautola, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Mislim da je jako važno imati na umu ovaj eh, nadolazeći nadolazeću konferenciju o financiranju da Europska unija i dalje zadrži preuzete obveze glede službene pomoći za razvoj. Jer eh, neispoštovane preuzete obveze su uvijek bile veliki problem na međunarodnoj razini. Dakle, ako razvijene zemlje ne ispoštuju svoje obveze, onda zemlje u razvoju će tim teže ispoštovati svoje. Dakle, doista mislim da je jako važno da e, vijeće usvoji svoje godišnje e, zaključke, o stanju stvari e, glede službene pomoći za razvoj i važno je da dobijemo potvrdu od strane komisije da će do toga doći. Znam da će se o tome raspravljati na neslužbenom sastanku vijeća ministara u ožujku. Dakle, može li nam netko to potvrditi? Najpša hvala. Osvrćem se prema komisiji. Dakle, možete li nam reći da li ćemo dobiti tu potvrdu, gospodin McLeod? Oprosto, nisam... E, što želite da se potvrdi? Da će se o tome raspravljati na neslužbenom sastanku vijeća ministara ili da ćemo imati izvješće o tome ove godine? Ovo zadnje, jer odgovor na prvo pitanje je jasan, dakle to će biti, o tome će se raspravljati, dakle da li će biti, da li će biti objavljeno to zvan, godišnje izvješće i da li će se Europska unija e, držati e, tih, e, tog zadanog cilja od 0,7% bruto nacionalnog prihoda tiče prvog pitanja, e, jasno je potvrdan odgovor. Dakle, komisija će objaviti izvješće i u tom izvješću će biti nekih kratkih informacija o cijelokupnom razdoblju koje treba pokriti izvješće. Dakle, to će biti od velikog značaja. A što se tiče drugog pitanja, na to ne možemo još odgovoriti. Komisija je iznijela prijedlog. O tom prijedlogu sada e, vijeći parlament trebaju raspravljati. Dakle, ne možemo prejudicirati ishod e, sastanka vijeća ministara na temelju e, komunikacije od 5. veljače. Komisija je iznijela e, komunikaciju s kojom ste upoznati, ali ne možemo dalje ići sada. Dakle, komisija je dala predlog za 0,7 i sada kolege u vijeću moramo nagovoriti da to prihvate. Naravno, o tome će se raspravljati 12. ožujka na neformalnom e, sastanku vijeća za razvoj. Mislim da trebamo razgovarati sa kolegama o vijeću o svemu tome. Dakle, hvala vam svima. Ovime smo zaključili ovo vrijeme za pitanja i kolege koji su nam se tek pridružili u parlamentu mogu postavljati pitanja vezana za teme na našem dnevnom redu, znači ne morate se prije toga javiti tajništvo. A sada prelazimo na točku dnevnog reda 7. E, to je veoma važna e, tema. E, radi se o humanitarnoj krizi u Ukrajini. Svi znamo kakva je tamo situacija, gledamo to na našim TV ekranima, vidimo sa kakvim se teškim, sa kakvom se teškom situacijom suočavaju stanovnici tamo. Borbe se nastavljaju unatoč prekidu vatre, posebno oko Debelceva i čula sam kad sam dolazila vamo da postoji neka šansa da sutra dođe do prekida e, vatre, ali ljudi i dalje trpe. E, znači, svi mi imamo odgovornost e, da damo tim ljudima humanitarnu pomoć, ne samo u razvijenom svijetu, Znači mi moramo vidjeti što mi možemo učiniti kao Europska unija kako bismo pomogli da se razriješi ta humanitarna kriza. Drago mi je da je tu s nama gospodin Jean-Louis de koji je e, upravitelj e, za humanitarne e, operacije, operacije civilne zaštite u općoj upravi ECO i Vincent Koštel, direktor E, za Europu UNHCR-a. Dakle, e, on, je, on mi je ukazao na neke stvari koje komisija već radi i mi zaista nešto tu pokušavamo postići. I prvo ću dati riječ gospodinu De Brueru, ako nam on može reći kakva je trenutno situacija na terenu, a onda se obraćam gospodinu Koštelu koji će nam detaljnije nešto reći o tome kakve su potrebe tih ljudi. 15 e, minuta, zamolit ću vas. Dakle, gospodin De Brauer, dajem vama riječ. hvala predsjedavajuća i hvala vam što ste nas ponovno pozvali na sastanak Vašeg odbora. Obećajem bit ću kratak. I s velikim zadovoljstvom dolazim na sastanak e, s vašim e, kolegama, ali i s mojim kolegom i prijateljem e, Vansenom Koštelom u okviru partnerstva između Europske unije, odnosno Ujedinjenih naroda i UNHCR-a koji su blisko surađivali s ovo vrijeme. Kao što ste rekli, gospođo, humanitarna situacija je sve teža i sve više zabrinjavajuća. Evo kad se osvrnemo na situaciju kakva je bila prije godinu dana i kad gledamo kakve su bile naše analize situacije, nitko, apsolutno nitko nije e, iznosio brojčane podatke poput onih s kojim, se, s kojim se danas suočavamo. Jasno mi je da Vincent na temelju novog poziva koji je objavio UNHCR da će on ulaziti malo više u pojedinosti tijekom svog izlaganja, ali dopuste mi da, evo, samo uvodno iznesem par činjenica. Dakle, broj razmještenih je otprilike 1 milijun od 5, 5 milijuna 200 tisuća ljudi koji žive, odnosno preživljavaju u e, područjima sukoba i borbi 3 milijune e, su ljudi koji imaju potrebna humanitarna pomoć. Poteškoće, odnosno izazovi s kojima se suočavamo, nisu samo kvantitativne prirode, jer istina je da je stanovništvo do kojeg treba doći jako brojno, ali imamo i kvalitativnih problema, ukoliko mi dopustite da se ovako izrazim, i sve češće imamo probleme povrede međunarodnog humanitarnog prava, postavljaju se od suštinskog značaja e, problemi zaštite civilnog stanovništva koji su u e, područjima gdje se vode borbe. Isto tako pitanje, poslije se pitanje pristupa humanitarnim djelatnicima tim područjima i e, tu je humanitarni prostor se svodi na eh, sve manji prostor. Isto tako u analizu moramo uključiti i ulogu koju igra, odnosno koju bi mogle igrati vlasti iz Kijeva, ukrajinska vlada, ukrajinske vlasti. Trenutno nema nikakvog, nikakve pomoći vrijedne tog imena eh, upućene razmještenim raseljenim osobama i socijalna pomoć koja je predviđena dekretom 505. E, jako je e, slaba. I u svakom slučaju e, ukrajinske javne financije su tako slabe da se postavlja pitanje dokad će to moći postojati. Trenutna situacija je takva da kriza i nedostatak financijskih situacija će biti još veći od e, obične humanitarne krize, tim prije što transfer e, financijskih sredstava u toj zemlji je sve e, manje izgledan. Humanitarna pomoć toj zemlji se tiče triju meta. Dakle, imamo kratkoročnu pomoć, iminentnu pomoć, dakle, osobito za civile koji su u borbim područjima. Potrebe srednjoročne potrebe za e, razmješten, za razmještene. Dakle, njima će trebati pomoći čim se budu čim budu mogućnost da se vrate u svoje područje porijekla i e, jačanje e, sposobnosti ukrajinskih vlasti da se nose s humanitarnom krizom. Vraćam sada na ulogu ukrajinskih vlasti Naime, mogli bismo iznijeti jednu a, nijansiranu ocjenu o onome što oni mogu raditi, ali mi imamo ovdje i, i, i administrativnih problema koje je spomenuo gospodin Stiljanides u pismu koje vam je uputio, ali isto tako je tu i problem kapaciteta civilne zaštite koji sigurno nisu na razini izazova s kojima su suočeni. Predsjednice, sami ste to rekli, Europska unija bila je aktivna i to jako rano je postala aktivna. Dakle, mi smo e, poslali svoje stručnjake za humanitarna pitanja još u proljeće prošle godine, 2014. godine. Jako brzo smo oslobodili početna sredstva koja su bila dosta skromna u početku, ali kao što rekao, humanitarna kriza je postala jako brzo takva, odnosno postala je takva da, e, kako, da to nitko nije mogao predvidjeti prije 6-7 mjeseci. No, progresivno smo e, se prilagođavali i ukoliko vi želite, e, možemo vam detaljnije reći što smo sve poduzeli. U svakom slučaju pojačali smo svoje humanitarno djelovanje i ako napravim zbroj svih instrumenta kojima smo posegnuli i svu pomoć država članica 2014. godine podržali smo e, humanitarno Ukrajinu e, u iznosu od otprilike 80 milijuna eura. 32,5 e, otpada na proračun Europske unije, a 45% na proračun država članica. Također smo nastojali dopuniti ili zamijeniti tu humanitarnu pomoć transferom ili materijalnim sredstvima. I tu smo se koristili popisima koje materijala i svega što je bilo potrebno e, ukrajinskoj vladi. Dakle, to su popisi koje su nam oni poslali. U svakom slučaju trebalo napraviti jedan veliki, uložiti veliki napor, no to je rodilo plodom. I evo, tu je bilo 97 tona materijala. E, imali smo dakle tri zrakoplova, kargo, teretna zrakoplova, koja su e, pratila gospodina Stiljanidesa kada je išao na lice mjesta. No, Moramo biti pažljivi i e, na najučinkovitiji mogući način davati humanitarnu pomoć. Jer Ukrajina je zemlja u kojoj puno toga ima na raspolaganju i nije potrebno to uvoziti izvana. Dakle, ono što smo napravili tijekom posjeta gospodina Stiljanidesa jest nešto što se naziva get feeding. Dakle, nastojali smo zadovoljiti iminentne kratkoročne potrebe koje je trebalo dakle žurno zadovoljiti. A ako se radi o srednjoročnom ili dugoročnom razdoblju, jer spominjalo se konvoje ili zračni most ili nešto tako. Dakle, u svakom slučaju moramo e, nastojati dostaviti pomoć koja se ne može naći na licu mjesta, dakle na ukrajinskom tržištu. I naš smo jednu, u biti dobili smo popise potrebne pomoći od eh, ukrajinske, ukrajinskih vlasti, dakle njima najviše potrebno, e, potrebni farmaceutski proizvodi, dakle lijekovi, osobito glede određenog broja e, bolesti i na tome trenutno najviše radimo u suradnji sa državama članicama i od kojih barem dvije su e, odgovorile, pružile pomoć, ali u svakom slučaju nadam se da ćemo uspjeti još više pomoći. U ovom trenutku otprilike 60% humanitarne pomoći Europske unije dostavlja se na područje koje drže pod kontrolom pobunjenici. Dakle, vi to znate, naravno humanitarnu pomoć, e, humanitarna pomoć vodi se načelima e, ne e, nesudjelovanju sukobu i imparcijalnosti, no mi smo ipak uspjeli, dok dakle, ne radi se ovdje iznošenju nekih neke proporcionalnosti, ali uspjeli smo na učinkovit način pomoći stanovništvu e, napose onom koji e, se nalazi u e, područjima koje se vode borbe. Što se tiče administrativnih prepreka, pa čujte, jasno je da, da su nam potrebne, da nam je potrebna velika pomoć od strane ukrajinske vlast, ukrajinskih vlasti imamo problem sa oporazivanju, sa carinskim pravima, sa e, evidencijom humanitarnih djelatnika organizacija i to sve ograničava u veliko e, mogućnost e, pružanja pomoći jednostavno. Povjerenik Stiljanides radio je tijekom svoje posjete na tim pitanjima. U svakom slučaju ohrabrujemo svoje sugovornike da nam pomognu s tim u vezi. Također je došlo do odluke da se prestane sa socijalnim, transferom socijalne pomoći e, onima koji se nalaze u borbim područjima. Sad to će nam Vanson nešto više o tome reći. U svakom slučaju kolege iz Ujednjih naroda i Ujednji narodi, dakle koji su nazočni na licu mjesta, trebali nam pomoći da bolje izmjerimo utjecaj te mjere. Što se budućeg razdoblja tiče, to je najavio gospodin Stiljanides, ja to mogu samo potvrditi, samo početkom godine mi ćemo odmah e, povećati proračun humanitarne pomoći za 15 milijuna eura. Dakle, evo, već danas e, radimo na tome, na programaciji u suradnji sa e, partnerima, dakle, predviđa se humanitarna pomoć u iznosu od 15 milijuna eura, da li će to biti dostatno, to treba vidjeti. Tijekom tjedna imat ću zajednički sastanak između ostalih s predstavnicima e, Ujedinih naroda i država članica kako bismo koordinirali akcije pomoći, humanitarne pomoći, pomoći kulturi i čini mi se da je jako važno da uvjerimo i druge e, dionike da e, sudjeluju u pružanju humanitarne pomoći Ukrajini s obzirom na obim te humanitarne krize. I naravno, kao što to često slučaj, dakle to je dobra stvar, ali stvarna, stvarni prekid vatre može stvoriti jednostavno nove, nove potrebe stanovništva jer nam omogućava da dođemo do stanovništva do kojeg ranije nismo mogli doći ili zato što ćemo morati započeti s drugom etapom humanitarne pomoći koju sam malo prije spominjao, dakle e, pomoć e, razmještenim osobama koje su e, koje su se mogle vratiti svojim domovima. Ja se ispričam, evo, već sam prekoračio vrijeme, dakle, osvrnut ću se, evo, odgovorit ću vam na posljednje pitanje kasnije ako treba. Hvala. Držali ste se vremena, sada dajem riječi gospodinu Koštelu koji će nam nešto reći o tome kako UN gleda na tu situaciju i možda nam također dati neke informacije o situaciji na terenu. E, hvala i hvala što ste me pozvali da vam se pridružim danas podne. Namiravao sam vam pokazati jednu e, prezentaciju PowerPointa, znači nastojat ću ne govoriti o tome što mi tamo radimo, nego sa ograničenjima s kojima se suočavaju ljudi koji dostavljaju humanitarnu pomoć e, u Ukrajinu. Vidite ovdje da broj ljudi, e, dakle e, raseljenih osoba, se udvostručio u odnosu na sredinu prosinca prošle godine. Znači sada imamo barem 1 milijun 400 tisuća ljudi koji su prognanici E, unutar Ukrajine i ono što mi e, znamo je da je taj broj manji nego što je zaista broj tih ljudi jer mnogi od tih prognanika se ne žele registrirati zbog toga što ne dobivaju nikakve e, nadok naknade niti ništa neki žive sa prijateljima i neki smatraju da ti podaci se mogu dakle da nisu sigurni nego da do njih mogu doći ljudi koji de facto kontroliraju neku teritoriju. E, tu također imamo i ljude koji dolaze s istoga koji se ne žele registrirati kada ulaze na područje pod kontrolom vlade zato što smatraju da će ih onda odmah unovačiti i da će se morati ići boriti. Tako da mi znamo da ova brojka 1 milijun 42 tisuće da je to vrlo konzervativna brojka. I još jedan statistički podatak, neću vas s time pretjerano gnjaviti, ali to je važno kad govorimo o humanitarnim potrebama, je 62% tih prognanika koji su registrirani kao prognanici, 61% su e, umirovljenici. Dakle, radi se o zaista ranjivoj populaciji, možete se zamisliti kakve oni imaju potrebe i tu nema lakih odgovora. Važno je također vidjeti tu brojku, razmotriti je e, u svjetlu e, izbjeglica. Znači broj Ukrajinaca koji su tražili azil ili drugu vrstu privremenog boravišta u susjednim zemljama ili drugim zemljama iznosi 670 e, tisuća. Znači oko, preko 670 tisuća Ukrajinaca traži, je zatražilo azilo, e, azil, odnosno boravište u susjednim zemljama. To je velika brojka, to je važno ne samo za članice Europske unije, nego i za druge zemlje, jer nam to ukazuje koji su razmjeri te teške humanitarne situacije. ako brzo ne reagiramo, ja mislim da će mnogo Ukrajinaca se odlučiti i seliti. Znači humanitarno djelovanje se mora gledati ne samo kao mjera kojom se ranjivim ljudima dostavlja humanitarna pomoć, nego i mjera stabilizacije populacijskih kretanja. Ukrajinci bi trebali imati taj, tu mogućnost izbora da ostanu u svojoj zemlji, a ne da se sele u inozemstvo. Ovaj slajd je dosta teško čitati, ali pokazuje gdje se nalaze progranici. Iz ovog grafikona možete vidjeti da većina ljudi se nalazi u četiri okruga koji e, su u susjedstvu Donbasa. Dakle, to su oblasti, to je ukrajinska riječ, pokazuju gdje se najviše reagira na ovaj problem. Dakle, veoma je teško ljudima otići dalje od tih susjednih oblasti. Ukrajina je e, zemlja sa jednim dosta prosječnim e, prihodima i veoma je teško e, naći sredstva za te ljude. Ljudi mogu onda, ljudi koji su imali dovoljno novca da iznajmljuju stanove, sada se nalaze u situaciji da ih izbacuju jer više nemaju novca. I Također stanodavci ne žele izdavati stanove ljudima koji dolaze iz Dombasa zato što nisu solventni i e, to što imaju novca na bankovnim računima ništa ne znači zato što još od prošlog, prošlog travnja ne mogu doći do tog novca. Znači e, imamo situaciju gdje ti ljudi za nekoliko mjeseci se mogu snaći, a nakon toga dobivaju e, otkaz, otkazuju im se stanovi i to je veliki problem. E, sad ću nešto reći o tim ograničenjima o kojima smo govorili, znači e, to, krh, to krhko primirje, prekid vatre, prekid vatre koji se još ne poštuje u potpunosti. To ne utječe samo na e, mogućnost tih agencija koje dostavljaju humanitarnu pomoć da zaista to i učine. Znači ne radi se samo o UN-u nego i u Međunarodnom Crvenom križu. Imamo E, nekoliko e, kontrolnih točaka na području kojem kontrolira vlada, zatim na području koje kontroliraju pobunjenici i još četiri takve točke, znači to je veoma veliki problem. Naši partneri, a i mi suočavamo se sa tim problemima, nemamo e, dozvolu kretanja od ukrajinskih vlasti i kod prelaska na područje koje ne kontroliraju vlasti ponovo dolazi do problema Sigurnost našeg osoblja je stvar koja nas dosta brine jer ima dosta grupa na obje e, strane e, linije sukoba gdje je zapovjedni lanac e, dosta slab i oni zaista niti ne odgovaraju, odnosno ne izvještavaju svoje političke vođe, znači imamo mnogo ljudi koji nastoje prelaziti tu liniju i oni moraju plaćati mito ili e, im se konfiscira njihova roba, njihovo vlasništvo da bi im se omogućilo da pređu. I također što se tiče tih ljudi koji pokušavaju otići sa područja koje ne kontroliraju vlasti, muškarci ne smiju, ne dopušta im se da pređu te kontrolne točke, dakle žen, žene i djeca smiju proći, ali muškarci moraju ostati na području Dombasa. Ta ograničenja slobode kretanja preko e, linije kontakta ne utječu na mogućnost djelovanja e, humanitarnih agencija, ali e, opet radi se o ograničenju slobode kretanja ljudi. Razgovarali smo sa prognanicima koji su pobjegli na područje pod kontrolom vlade, otprilike 2000 ljudi, znači otprilike 50% stanovništva, 50% stanovništva bi uopće bilo zainteresirano da se vrati na svoje prvobitno prebivalište. Dakle, u ovom momentu situacija se naravno može promijeniti, no moramo planirati da pola miliona ljudi se neće e, htjeti vratiti u svoje prebivalište. Znači, moramo o tome e, razmišljati jer ti ljudi se moraju što je moguće prije vratiti svojim domovima. Govorili smo o ograničenjima koje nameću različita administrativna pravila e, koja e, uvode e, ukrajinske vlasti od sredine studenog. Uglavnom se radi na te socijalne transfere, socijalne naknade, uglavnom mirovine i tako dalje. Ta ograničenja utječu na starije ljude koji su morali napustiti svoje domove u istočnoj Ukrajini i prijeći na područje pod kontrolom ukrajinske vlade. Oni ne mogu doći do mirovina Ukrajinska e, vlada ne želi plaćati, isplaćivati mirovine na područja koja ne kontrolira, ali agencije UN-a i neki drugi akteri sada pokušavaju ustanoviti neki sustav e, gotovinskih isplata kako bi umirovljenici bi mogli ostati tamo gdje su im domovi, da se ne moraju iseljavati, a da imaju pristup mirovinama. Neću sada proći kroz sve ove natuknice, samo sam htio reći da što se tiče partnerstva, u cijeloj Ukrajini možemo surađivati sa lokalnim vlastima i sa lokalnim nevladinim organizacijama. Pokazuje se dosta dobre volje, mobilizira se lokalna zajednica, to je dosta ohrabrujuće, no postoji problemi sa vladavinom. U, to, u Ukrajini to nije nova stvar. Već 20 godina neki od tih problema su prisutni, dakle mogućnost vlade da nametne disciplinu na, na razini ministarstava, i sve dolje do općine je dosta komplicirana i teška. Dakle, ono što se dogovori u Kijevu ne znači da će se to e, i izvršiti na terenu. Dakle, to je jedan od dosta velikih problema. Dakle, moramo potaknuti e, vladu, vlade, naše vlade, da poboljšaju sposobnost ukrajinske vlade da zaista djeluje učinkovito. Još jedna stvar, e, mislim da e, postoji snažna solidarnost u europskim zemljama zato što je ovo situacija u našem susjedstvu, no ponekad bilateralni, bilateralna humanitarna pomoć je nekoordinirana. Neke zemlje šalju e, stvari u primjerice kontejnerima, neke kontejnere. Kontejneri, da, kao prvo nema potrebe za kontejnerima, kao drugo mi ne želimo kontejnere u Ukrajini. Zašto to ne želimo? zato što kada e, postavite kontejnere, 20 godina kasnije opet imate kontejnere, ljudi žive u kontejnerima. Vidjeli smo to u Gruziji, u Bosni, mi ne želimo tu vrstu pomoći koja će dovesti do cementiranja jedne situacije. Zato što kada, kada postavite kontejner morate ga spojiti na struju, na vodu, ko plaća onda te komunalije. Dakle, te stvari se moraju razmotriti. Dakle, mi potičemo države da koordiniraju svoju bilateralnu pomoć sa multilateralnim akterima kako bismo bili sigurni da oni koji imaju najveće potrebe dobiju ono što im treba i to na održiv način. I ono što je veoma važno, mislim da je Jean Paul to također spomenuo, Ukrajina je mjesto gdje možemo e, imati nabavu na, na lokalnoj razini, znači tu nema potrebe da se dostavlja puno stvari, puno te robe, puno je bolje da se e, to nabavlja lokalno kako bi se potaknulo lokalno gospodarstvo. E, mislim da sam ostavio dovoljno vremena za pitanja, ali mislimo da u ovim, ovim mjesecima koji su pred nama će biti veoma važno, jer ukrajinska vlada je prestala plaćati e, pomoć najranjivijim prognanicima isplaćivali su im oko 50 e, e, eura, otprilike e, se radilo nekoliko stotina tisuća tih ljudi, to će vjerojatno sredinom travnja prestati zato što riznica se suočava sa problemima, nemaju dovoljno sredstava da bi i dalje isplaćivali tu pomoć prognanicima. Dakle, važno je da humanitarna pomoć E, ne predstavlja e, zamjenu za ono što bi trebala činiti ukrajinska vlada. Ukrajinska vlada bi trebala i dalje provoditi svoj socijalni program, program socijalne skrbi, ali mi moramo ih potaknuti da oni razviju svoje kapacitete jer oni su dosta neorganizirani na terenu i veoma je teško E, ministarstvima da, odnosno Ministarstvu socijalne skrbi da surađuje sa tim e, okružnim oblasnim uredima. Znači radi se o izgradnji kapaciteta, ali također e, najučinkovitiji oblik pomoći je vjerojatno pomoć u gotovini koja se isplaćuje tim ljudima. Hvala na pozornosti. Hvala vam što ste nam dali ovaj mali pregled situacije. Svi gledamo što se događa na našim TV ekranima. Teško je vjerovati da se to događa u e, našim, e, našem susjedstvu. Donjeck je e, grad koji je pobratimljen sa Sheffieldom i zaista radi se o, o gradovima i mjestima s kojima mi tradicionalno imamo snažne veze i zaista je teško vidjeti te scene koje smo zadnji put vidjeli u drugom svjetskom ratu, ali eto, nažalost, u bivšoj Jugoslaviji u Hrvatskoj smo vrlo nedavno vidjeli isto takve slike, ali imamo tu neke kolege koji su se javili za riječ. E, gospodin Enrique Guerrero prvi. Da, hvala gospođo predsjedavajuća. I Zahvaljujem e, gospodinu Debraveru i gospodinu Koštelu na ovim informacijama koje su nam dali vezano za ovu situaciju i kao što su oni ukazali ovo je zaista alarmantna e, situacija, kriza s kojom se suočavamo e, nije postojala prije godinu dana i ona ima direktan učinak na 4 milijuna ljudi, uključujući i one koji su prognani, koji, kojima je potrebna humanitarna pomoć. Europski parlament je već e, definirao svoj politički stav vezano za Ukrajinu i o tome se raspravljalo i to se izglasalo na plenarnoj i preko sutra će predsjednik vijeća objasniti što se e, odvijalo na sastanku e, Europskog vijeća. Znači, naše stanovišta što se sa političkog gledišta je veoma jasno. Mi moramo podržati nastojanja da se postigne mir i da se uspostavi prekid vatre i također želimo postići da se Minsk 1 provede. Ne želimo imati situaciju gdje imamo Minsk 3 da bi se mogao provesti Minsk 2. Mislim da e, humanitarnom pomoći možemo puno jače utjecati na situaciju, situaciju koja se sada odvija na našim granicama. Radi se o državi koja se našla u ovoj situaciji zbog toga što je htjela potpisati sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom. Znači mi smo tu preuzeli jednu obvezu, obvezu prema toj zemlji e, koja je mogla nama biti partner na osnovu onoga što se dogodilo prije godinu dana, ali također imamo i tu humanitarnu obvezu da pomognemo tim ljudima koji pate u Ukrajini u ovom momentu. Čuli smo da e, se zapravo niti ne dostavlja humanitarna pomoć e, u pravom smislu takve riječi. Nemamo koordinaciju koja bi imala neke jasne ciljeve. No, kao što, je, kao što su ukazali govornici, posebno gospodin De Brauer, imamo e, dvije razine od, odgovora, reakcije. Znači, radi se o sukobu jedne strane, a s druge strane što učiniti da se pomogne prognanicima. E, htio bih e, naglasiti da je to jedna od e, tema gdje Europska unija može zauzeti stav. Naravno, o tome se razgovaralo na Europskom vijeću. I naravno, tu moramo izvršiti pritisak na zemlje članice kako bi se osiguralo da se humanitarna pomoć dostavlja na koordinirani način. Znači ne smijemo svi vući na svoju stranu, duplicirati e, naše napore i na taj način uludo trošiti resurse. Dakle, osim ovoga što možemo učiniti u parlamentu i u ovom odboru, moramo izvršiti e, pritisak na Europsko vijeće kako bi oni definirali jedan koordinirani mandat za zemlje članice kako bi one na odgovarajući način reagirali. E, hvala, Davor Štir. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Također vam zahvaljujem e, na ovim informacijama koje smo čuli od naših govornika. Mislim da su to zaista veoma važne informacije za ovaj odbor. Mislim da ovo što Europska unija radi je za svaku pohvalu i povjerenik Stiljanidis eh, je posjetio Ukrajinu i mislim da će to također pomoći da se poveća ta razina koordinacije. Također smo vidjeli, mada eh, se radi o ograničenom broju zemalja članica, ipak eh, određeni broj zemalja članica E, dostavlja tu humanitarnu pomoć. Naravno, bit će važno u budućnosti da se to još bolje koordinira. No, moje pitanje, moj komentar i pitanje se odnosi na ovaj e, umor. Ja dolazim iz Hrvatske i sjećam se kakva je bila situacija u mojoj zemlji zemlja koja ima samo 4,4 milijuna stanovnika, no ipak je uspjela pružiti utočište oko milijunu prognanika tijekom rata. Dakle, što se tiče kapaciteta ukrajinskih vlasti, malo me je ipak zainteresirala ova vaša procjena vezano za te probleme s kojima se oni suočavaju što se tiče upravljanja tom krizom. U vezi s tim e, mi smo dobili izvješća o tim, s tim problemom mobilizacije. To je sistematski problem. I to je svakako problem. Moje pitanje se odnosi na tu procjenu, znači nećemo sada govoriti kakva je procjena sa stanovišta obrane, znači znamo kakva je situacija, e, snage s jedne i druge strane i tako dalje, ali što se tiče kapaciteta ukrajinske vlade da pruži pomoć i da se pobrine za sve te prognanike, dakle, postoji li opasnost raspada sistema? Kako vi gledate na to? Što mislite da će se dosjeti, desiti u budućnosti? Mi se nadamo da će ovaj prekid vatre zaista zaživjeti. Naravno, eh, imamo tu nekoliko scenarija, ali nisu svi baš jako pozitivni. Dakle, zanimalo me što vi imate za reći na tu temu. Hvala. E, nadam se da su popravili moj e, mikrofon. E, htjela bi se ispričati prevoditeljima na tome, ali izgleda da su stvari riješene za sada. Sada dajem riječ gospođi Hautala. Hvala gospođo predsjednice, da sada sve zvuči bolje. Ja vam želim zahvaliti što ste nam prikazali što se događa u vezi humanitarne situacije u Ukrajini. Uistinu je grozno što se to događa pred vratima Europske unije. Mi stoga pozivamo na solidarnost e, i e, koordiniranje također veoma važno. E, mene muči jedno pitanje i to već od početka ove krize nisam sigurna je li to vama važno, ali možda bi ipak e, moglo biti. Odnosi se na pravnu odgovornost, e, na život i sigurnost e, i na druge potrebe ljudi koji žive u tim područjima, koji bježe iz tih područja kao izbjeglice ili raseljene osobe. Mene je iznenadilo to što sam e, čula e, da e, Moskva sada račun za plin pobunjenika šalje u Kijev. Dakle, ja sam zbunjena, je li riječ o okupiranom području, je li riječ o području kojem još kontrolira kijevska vlada, sudjelujete li vi u nekakvim raspravama o tome? točke gledišta ukrajinske vlade, e, oni ne sudjeluju u financiranju potreba ljudi jer e, smatraju e, da se Rusija okomila na njih. Međutim, ako se ovo dođe do Europskog suda za ljudska prava, smatrate li e, vi e, da će se govoriti o e, zanemarivanju potreba ljudi i kakav bi rezultat toga bio? Rekli ste da su se zaustavili transferi. Što vi mislite, je li to zakonita odluka? I je li to pametna odluka s političke točke gledišta, osobito kada razmišljamo o budućnosti ove zemlje koja treba izgraditi e, povjerenje? Odbor za vanjske e, poslove e, će organizirati saslušanje u četvrtak ujutro o pristupu pravdi i vladavini prava u područjima e, zahvaćenima sukobom, a riječ je o zemljama koje su dio e, istočnog partnerstva. E, mogli biste doći i poslušati što će se odvijati. Dakle, govoriti ćemo o tome tko je odgovoran za sve i koja su prava ljudi u tim područjima, te kakvi režimi tu vladaju sada. E, htjela sam e, da e, odgovore na pitanja, pa onda ponuditi još jednu rundu pitanja. Međutim, vidim da želite još nešto dodati, izvolite. Da, ja želim na nešto ukazati to se uzima zdravo za gotovo, ali htio bih naglasiti da e, koji e, god politički rezultat proizađe iz sporazuma iz Minska, e, mi moramo i dalje pružati humanitarnu pomoć. Moramo čak i pojačati humanitarnu pomoć. Ne možemo povezati jedno pitanje s drugim. Stoga bih htio znati kakav je stav Rusije u vezi toga. Surađujete li s Rusijom? E, postoje li kakve poteškoće. E, htio bih čuti nešto više o ulozi Rusije u ovoj krizi. Hvala. Mislim da ćemo saslušati sva pitanja, zatim ćemo dati govornicima priliku da odgovore na ta pitanja. E, želite hajde, želite li nešto dodati? Da. Vi ste spomenuli ljude koji su tražili azil u stranim zemljama. 246 tisuća ljudi je e, predalo zahtjev za azil u Rusiji. Kakva je situacija tih ljudi? Mislim da e, Rusija također upotrebljava to u svrhu propagande. E, zapravo prikazuju koliko ljudi želi ići u Rusiju umjesto da ostaje u Ukrajini. Pa što vi mislite o tome? Marija Hojbruk, izvolite. Zahvaljujem na ovom izlaganju. E, ja bih htjela govoriti o nečemu što se odnosi na humanitarnu pomoć. E, postavlja se pitanje surađuju li pojedine zemlje i naravno e, sve ovisi o tome koliko novca imate na raspolaganju. Moramo vidjeti može li postojati suradnja između država članica. E, trebamo raspraviti s državama članicama kako možemo koordinirati humanitarnu pomoć. E, Postoje još nešto što ste spomenuli. Rekli ste da su transferi zaustavljeni. E, spomenuli ste da 60% raseljenih osoba su umirovljenici. Naravno, oni pokušavaju primiti svoje mirovine u mjestima gdje su se preselili, dakle u područjima koja nisu zahvaćena sukobom. Možemo li im pomoći? Ako će ostati tu gdje jesu, onda su im potrebne mirovine. A ako se vrate, trebati ćemo ih ponovno integrirati. Ne shvaćamo kako to funkcionira. Ako nema administrativne pomoći e, Kijeva, što se može napraviti? Htjela bih znati kakve e, mogućnosti postoje za vršenje pritiska na Kijev kako bi oni e, pružili administrativnu pomoć. Možemo li što poduzeti bez Kijeva? i to kako bi e, ljudi e, dobili e, svoj novac, oni su radili cijeli život i ovise o svojim mirovinama. Mislim da su i ove mirovine veoma male, ali ipak je važno da ih dobiju. Htjela bih znati nešto više o tome. Hvala. Ja mislim da je šteta ako države članice ne koordiniraju svoje napore. E, upravo se održalo Europsko vijeće i ja bih htjela znati je li se raspravljalo o ovom pitanju, je li komisija e, uključena e, u pokušaj da se koordinira pomoć država članica. Kako možemo reći državama članicama da njihova pomoć možda e, nije najbolja pomoć. Ne želimo vaše kontejnere, želimo e, kupiti pomoć u Ukrajini umjesto e, da donosimo stvari u Ukrajinu jer ćemo tako pomoći ukrajinskom gospodarstvu. Što možemo napraviti? Kako ćemo to komunicirati? I je li bilo koordinacije između država članica? Kada je riječ o eboli, mi smo uspostavili koordiniran mehanizam. E, nismo koordinirali samo pomoć iz država članica, već i iz drugih država. Kada postoje ovako velike krize, onda nam je potrebna bolja koordinacija E, to bi trebala biti automatska reakcija. Ako ne postoji takva reakcija, onda tko će koordinirati između država članica Europske unije kako bi e, naš odgovor na krizu bio prikladan? Vidim da se nitko ne javlja e, za riječ, pa će onda govornici odgovoriti na pitanja. Gospodin De Bruer. Hvala vam predsjedavajuća i hvala zastupnicima koji su poslali pitanja. Sva pitanja su jako važna naravno, ali veliki broj pitanja ukazuje upravo na najvažniji problem s kojim se suočavamo, a to jest da pokušamo svim silama poštovati temeljna načela humanitarne pomoći i humanitarne intervencije u kontekstu koji je jako visoko politiziran. Svim svojim silama radimo na tome. E, suočeni smo i su sa, stavom e, Rusije s tim u vezi, naravno, ali evo, trebalo bi biti moguće da radimo svoj posao, dakle, a to jest doći do najugroženijeg najugroženijeg stanovništva tamo gdje god se ono dolazi, a istovremeno znajući, a to je odgovor na e, pitanje gospođe e, Utala, imajući na umu dakle da je ukrajinska država odgovorna za svoto to stanovništvo gdje god se ono nalazilo. Naravno, taj teritorij nije e, odcijepljen od Ukrajine i naravno temeljno načelo je pitanje odgovornosti ukrajinske države. No, kolega je objasnio koliko je teško doći do zapovjednog lanca e, kako bi e, ono što je odlučeno na vrhu piramide vlasti bilo sprovedeno na terenu. Također zaboravio sam u svom prvom izlaganju reći da smo nastojali dati svoj doprinos da se pojačaju ti kapaciteti. Poslali smo u Kijev E, čitave timove stručnjaka, ne humanitarnih stručnjaka, već e, stručnjaka za civilnu zaštitu kako bi se izradili nacionalni planovi i moram vam reći da su oni vratili e, s dojmom da je ostalo još puno, puno toga za napraviti. Predsjednice, rekli ste i to me donekle frapirao da je ipak iznenađujuće Dakle, da, teško je zamisliti da se bavi humanitarnom pomoći u gradu koji je obratimljen sa vašim rodnim gradom. Moram reći da sam bio s povjerenikom Stiljanidesom u subsaharskoj e, Africi moram reći da kada se susrećete sa e, načelnicima e, Agencije ujednih naroda ili nevladinog sektora e, koji su, u državama organizacije koje su aktivne u Čadu, Maliju i drugdje i kad im objasnite da će E, njihovo djelovanje biti ograničeno zato što morate e, izdvojiti sredstva za Ukrajinu, pa oni su <laughs> jako iznenađeni u najmanju ruku. Da, dakle, koordinacija i to pojačana koordinacija rada je od ključnog značaja. I to nije bilo na zadovoljavajućoj razini obavljeno i mogu samo se nadovezati na primjer koji je kolega Košnel nazvao. Da, predsjedavajuća, moramo stvari nazvati svojim imenom, jer neke države članice koje su prvi susjedi, vole pokazati kako se nalaze, na, kako djeluju na terenu i djelovanje posredstvom Europske unije možda za njih i administrativno i političko, politički pa na njihove rad, e, njihovog djelovanja. I predsjednice, kada ste spomenuli koordinaciju koju smo pokrenuli kada, kako bismo suočili sa, sa krizom ebole, e, tad ste mi iz, tad se rekli nešto što sam ja upravo htio reći, jer e, sastat ćemo se sa državama članicama i spominjat ćemo koordinaciju te vrste. Ponavljam, moramo pojačati dijalog i suradnju s ukrajinskim vlastima i ne možemo smatrati objektivni nedostatak njihovog odgovora, ne, da, da je to prihvatljiv odgovor. I moramo također reći da je dosta dugo ukrajinska vlada na određen način i to iz razloga koje možemo razumjeti odbila da prizna situaciju kao e, humanitarnu krizu. Evo, osobno sam po prvi put otišao u Ukrajinu tijekom ovog ljeta, dakle to je bilo prije izvanrednog sastanka vijeća ministara e, iz osmog mjeseca i tada je po prvi put na razini e, vlade bilo nekih odgovornih ljudi iz vlade koji su se suočili objektivno i službeno sa, sa, sa tim kao humanitarnim problemom. Naime, u Ukrajinsku u ukrajinskoj vladi, došlo je do određenog kašnjenja što se toga tiče, da, evo, oni su se percipirali kao e, država koja je u ratu protiv e, nekih pobunjenika i e, zato je došlo dakle do stavova do prekida slanja fi, financijskih dotacija evo nadvezujem se na pitanje gospođe Utale iako kao što je gospodin Koštel rekao da se u određenim situacijama može razumjeti logika, ali to je nešto što će imati apsolutno pogubne posljedice na bitak i dobrobit u biti e, stanovništva u tim e, krajevima koji su uskraćena sredstva i to nije dobra odluka po to stanovništvo i ponavljam da je to stanovništvo i dalje ukrajinsko stanovništvo za koje je odgovorna, za čiju zaštitu je odgovorna Ukrajina. Hvala. Hvala, gospodin Koštel. E, ja ću e, kratko odgovoriti na ova pitanja. E, ne bih htio da napustite ovu prostoriju, a da mislite da ne postoji nikakav plan. Postoji strategija na kojoj rade razne agencije Ujedinjenih naroda i nevladine udruge. Mi smo raspravljali s donatorima i raznim zemljama u vezi te strategije, te smo e, također i olakšali kontakte između e, agencija i tijela UN-a. E, postoji kontaktna grupa u kojoj sudjeluju donatori, ali ponekad je veoma teško e, dopremiti humanitarnu e, pomoć u e, države. Nažalost, nema koordinacije jer ponekad netko poznaje nekoga tko poznaje guvernera te provincije, pa onda dolazi pomoć koja maš i ne odgovara potrebama. Prije nekoliko godina neke E, zemlje su zatražile od Ujedinjenog naroda, naroda da se sredi e, koordinacija unutar sustava. E, htjeli smo uspostaviti različite klastere. U mojoj agenciji mi se bavimo samo s dva klastera, zaštita i sklonište E, mi e, želimo da se pomoć izravno e, daje ljudima u Ukrajini. Mi ćemo koordinirati taj rad, mi ćemo reći u kojim područjima postoje potrebe. Međutim, do te koordinacije još nije došlo. DG Eko na tome radi i druge organizacije na tome rade. Kada je riječ o potrebama, spominjali su se planovi DG Eko, -a Eh, DJ koji je uložio dodatne napore kako bi odgovorio na ovu krizu. Eh, plan UN-a eh, vrijedi 160 milijuna dolara i riječ je o zadovoljavanju onih najhitnijih potreba. Ovdje ne govorimo o izgradnji zemlje, već je jasno da humanita, to jest e, proračun za humanitarne potrebe nije e, dovoljan za sada. Morat ćemo pogledati i druge proračune. E, nažalost, za sada ne postoje nikakvi planovi da se bavimo razvojnim proračunom država članica. Kada je riječ o odgovornosti, za to postoje politički e, odgovor, ali ja se neću baviti time. E, međunarodni zakon za ljudska prava i humanitarno pravo e, tvrdi da su vlasti koje kontroliraju teritorijem odgovorne za zaštitu stanovnika, čak i ako nisu potpisali konvencije E, to vrijedi u Abhaziji, Južnoj e, Oseti, na Gornom Karabahu i drugim e, područjima. Vlasti imaju određene odgovornosti prema građanima. Ukrajinska vlast nije oslobođena od brige za svojim stanovnicima. Oni na, moraju to jamčiti. Znam da je ukrajinska vlada poslala e, pismo Vijeću Europe i rekla da je se e, ne može smatrati odgovornom za kršenje ljudskih prava na Krimu. Takva situacija trenutačno postoji u, u toj državi. E, naravno, pomoć Rusije se instrumentalizira i u medijima, međutim moramo reći da smo prisutni u Ruskoj federaciji, e, vidjeli smo i susreli smo se s Ukrajincima tamo, pruža se e, pomoć ljudima koji dolaze u Rusiju. Velika većina ljudi nije u centrima, otprilike 30 tisuća ljudi je u centrima, a ostali su otišli kod svoje rodbine E, kada su Ukrajinci otišli u Rusku federaciju, to nisu otišli zbog ideologije, oni su otišli tamo jer ili imaju posao ili imaju rodbinu ili e, jer će im ruska vlada isplatiti mirovine, baš kao što će im e, i Belarus to napraviti. Stoga su ljudi otišli u te države. Međutim, neki ljudi se vraćaju iz e, Rusije i kada se vrate iz Rusije u Ukrajinu, oni se e, ne vraćaju u regiju Donbas, ponekad odlaze u područja e, kojima kontrolira vlada. To pokazuje da njihov izbor odlaska u Rusiju se nije temeljio na teolog, ideologiji. Kada je pitanje transfera. Moramo reći da je situacija veoma složena. Prošle godine e, su se zaustavile isplate mirovina, zatim i plaće za E, medicinsko osoblje i učitelje jer e, se shvatilo da taj novac ne dopire do e, onih kojima je to potrebno. Stoga je rečeno da se neće transferirati sredstva koja će se koristiti u druge svrhe mi pokušavamo uspostaviti alternativni e, mehanizam koji će omogućiti e, da novac ne ide kroz pobunjeničke vlasti. Naravno, to je veoma problematično jer ne možete prevoziti previše gotovine preko tih kontaktnih točaka E, međutim, e, mi e, smatramo da bismo mogli pomoći otprilike deset tisuća ljudi umirovljenika kako se ne bi morali preseliti i tražiti mirovine drugdje. U sporazumu iz Minska koji je potpisan 12. veljače postoji jedan cijeli stavak koji se odnosi na ova pitanja pa ćemo i vidjeti što će i kako će to funkcionirati. E, u tom e, stavku se govori o sigurnom e, pristupu i širenju humanitarne pomoći. Na kraju stavka se spominje da se to treba temeljiti na međunarodnim mehanizmima, ali ja ne znam što to znači. Ne znam koji je to mehanizam i ne znam kako se to pojavilo u tekstu u posljednjem trenutku u e, Rusiji jutros na vijestima se e, govorilo mnogo o uspostavljanju međunarodnog mehanizma, a međutim mi ćemo oprezno to poduzimati, postoje razne zamke i ne želimo, da humanitarna pomoć bude nešto e, čim će se instrumentalizirati i želimo samo pomoći ljudima koji su pogođeni krizom. Hvala. Hvala obojiti što ste došli i što se nam, e, što ste iskreno s nama podijelili svoje mišljenje o stanju stvari. Što se nas tiče, mislim da bismo trebali razmisliti o tome kako se koordinira pomoć unutar Europske unije. Evo, gledam sad prema kolegi Gereru koji je spominjao humanitarnu pomoć trebalo nešto pokrenuti, neku human, automatsku humanitarnu pomoć na početku neke krize. Evo, možda o tome možemo razgovarati s povjerenikom kako bi pomoć bila učinkovitija i kako bi prava pomoć došla do pravih ljudi. Možemo zahvaliti gostima što su došli. E, najljepša hvala. Um, we can't start the next part of our meeting until five o'clock ne možemo započeti s drugim dijelom sastanka prije 5 sati jer tada će nam se pridružiti izvršni ravnatelj eh, svjetskog programa za prehranu. Ispričam zbog toga. Eh, ovo je jako važno i molim vas da se vratite na taj drugi dio. Dakle, tu će biti povrednik Siljanides i izvršni ravnatelj. Dakle, molim vas dođite tu, budite tu 10 do 5 pa da možemo početi u 5 sati i e, molim vas dakle klubom zastupnika da podsjete kolege da dođu e, u 5 sati, to bi bilo od velike pomoći. Hvala.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 gospođu Ercarin Kozin, izvršnu direktoricu svjetskog programa za hranu koja je došla izravno iz SAD-a i koja je putovala cijelu noć iz Yorka, koja je dobila samo jedan eh, hladnjikav čaj, tako da se malo grozno osjećam što je to sve što sam je mogla ponuditi i eh, također ćemo razgovarati i s povjerenikom za humanitarnu pomoć Kristofom Stiljanidesom. Oni koji su bili u prethodnom sastavu sazivu u odboru znaju da ovo nije prvi posjet gospođe Kazen. Ona je tu bila i u prethodnom sazivu i eh, iako je svjetski program za hranu eh, naš saveznik za borbu protiv gladi i neuhranjenosti na cijelom svijetu, želim vam zahvaliti što surađujete s nama. Ovo je Europska godina za razvoj i jako smo Dakle, nam je drago što ste tu s nama i nakon ovog sastanka, kad god završimo, ćemo dakle, otići ćemo na otvorenje izložbe fotografija e, svjetskog programa za hranu i ćemo i druge kolege, jer više kolega treba znati za to, ne samo naši kolege u našem odboru. I govorili smo o jako izazovnim vremenima s kojim se svijet suočava što se tiče humanitarne pomoći i E, situacije bez presedana što se tiče žarišta kriza Sirija, Irak, e, izbijanje e, krize sa ebolom, zatim Ukrajina i tak, Ukrajina i tako dalje. Evo, sad sam razgovarala sa gospođom Kazen o situaciji u Ukrajini. I razgovarat ćemo o tome sada s njom. Povjereniče Stiljanides, znam da otkako ste preuzeli dužnost imali ste od, bili ste suočeni odmah s velikim problemima, bilo je došlo do izbijanja krize sa ebolom, išli ste u Sahelu, Mali, imali ste tamo velike izazove s kojima ste bili suočeni. Europski parlament e, ima jednu rezoluciju kojom e, traži od međunarodne zajednice da e, se reagira glede krize u Iraku i Siriji, tako smo usvojili rezoluciju e, o Ukrajini, također smo usvojili rezoluciju o neuhranjenosti djece i tražili smo više djelovanja Europske unije i mislim da ste bili na e, plenarnom zasjedanju, dakle da bismo se bo, e, kada je bilo riječi o borbi protiv neuhranjenosti djece isto tako će godine imamo svjetski sastanak na vrhu o pomoći u Istanbulu u EU uniji jasno da imamo određenih ograničenja proračunske prirode, dakle da e, veliki izazov e, skupiti dovoljno novaca kako bi se borilo sa svim problemima, dakle kako bi se koordinirao rad isto tako e, naših tijela i humanitarne pomoći. Dakle, puno je posla pred nama i zato mi je drago što ćemo razgovarati danas o svemu ovome. Također trebam spomenuti u rujnu imamo ima E, sastanak na vrhu UN-a o milenijskim ciljima razvoja. Jedan od njih je borba protiv e, gladi. Imamo evo, kolege koji e, se bave tom temom. I parlament radi na podržavanju tog cilja o borbi protiv gladi. to je veliki skandal što evo nas u 21. stoljeću i dalje imamo djecu koja ne mogu dovoljno, nemaju dovoljno hrane, čak i u područjima gdje nema sukoba. Barem tamo bismo trebali biti u stanju riješiti te probleme gladi i neuhranjenosti. Dakle, bez eh, daljnjeg čekanja predajem riječ gospođi Kazan. Pa hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, članovi ovog odbora, dame i gospodo, zaista mi je velika čast da mogu s vama razmijeniti mišljenja o razvoju. Tu je i povjerenik Stiljanidis i zahvaljujem vam se što ste mi po drugi puta dali priliku da se obratim ovom odboru. Kao prvo ću naravno odati priznanje važnosti vašeg rada koje je od ključne važnosti kako bi E, hrana i prehrana i dalje ostale glavna tema kako u Europskoj uniji, tako i na globalnoj razini. I jedna je stvar kad kažemo da se moramo pozabaviti sa e, tim izazovom sigurnosti opskrbe hranom i e, neishranjenošću, a druga je stvar kada imamo Europski parlament, kada imamo odbor za razvoj zaista e, ukazuje na to da je to jedna tema o kojoj se mora razgovarati posvuda po svijetu. Vaše rasprave, vaše odluke dovode do političke volje koje mi koji radimo na tom polju, mi trebamo kako bismo pomogli onima koji nastoje prehraniti svoje obitelji i pomoći im da postignu e, taj cilj, a to je E, stati na kraj gladi i e, postići da imamo nultu stopu gladi koja će i dalje trajati. Od 2013. kada sam zadnji puta se obratila ovom odboru, e, vidjeli smo situaciju kaosa po cijelom svijetu i mada globalna zajednica je uspjela postići određeni napredak i smanjila je broj ljudi koji trpe od gladi, tako da sada je taj broj oko 800 milijuna ljudi, no ipak, e, nažalost, e, nikad do sad humanitarne organizacije nisu trebale pomoći toliko velikom broju ljudi. U ovom momentu imamo više izbjeglica nego od drugog svjetskog rata. I te krize e, zahtijevaju veći angažman humanitaraca, a tu je i naša agencija, dakle program za hranu i žrtve tih e, e, sukoba traže veću pomoć u hrani, traže, trebaju, ja, dakle govorimo o pomoći u hrani zato što neki puta nije potrebna hrana, ali u mnogim e, mjestima postoji hrana, a problem je kako do nje doći. Znači imamo hranu, ali ti ranjivi slojevi stanovništva, siromašni, oni koji su izloženi eboli ili e, žrtve rata u Siriji nemaju pristup te hrani. Znači mi moramo njima dati e, mogućnost da pristupe te hrani, znači radi se o bonovima ili o gotovinskim sredstvima, u nekim slučajevima traže našu pomoć, moramo im dati logističku podršku. A u nekim područjima e, imamo i e, pomoć koju dostavljamo zrakom. Znači moramo dati zračnu podršku e, tim ljudima koji trebaju e, našu pomoć. Dakle, svjetski program za hranu i naši partneri moraju također pomoći i na druge načine. Mi moramo kao prvo definirati što ti ljudi trebaju i onda im to dati. Znači moramo im dati upravo ono što im je potrebno da bi se riješio njihov problem. U ovom momentu e, smo došli do granica svojih mogućnosti zato što smo sada u situaciji da ono što je prije bilo bez presedana je sada postalo uobičajeno. Vidjeli ste ovih pet e, hitnih situacija, kriza koje su na razini tri, šest e, imamo kriznih situacija koje su na razini dva, Jemen, Demokratska republika Kongo, Nigerija, Znači to su zemlje koje nisu došle do te razine tri, ali one idu u tom smjeru iz dana u dan je humanitarna situacija sve gora. Svaka od tih kriza nam pokazuje kako e, te sve veći razmjeri i sve veća kompleksnost zahtijevaju e, sve veći angažman našeg programa i cijele međunarodne zajednice, zato što nije dovoljno dostaviti samo hranu, morate imati vodu i druge stvari koje su potrebne tim ljudima. Dakle, prošle godine smo pomogli više od 80 milijuna ljudi u 70 eh, zemalja i mi znamo da je to e, samo jedan mali dijelić ljudi koji trpe glada, ali ipak smo došli do ovih najranjivijih ljudi u cijelom svijetu na najtežim e, e, situacijama. Dakle, imamo te akutne potrebe, a istovremeno mi u svjetskom programu za hranu radimo na tome da pomognemo ljudima da riješe problem gladi, e, recimo mm, malim poljoprivrednicima, obrci u školi i tako dalje. Mi e, ne radimo to sami, e, međunarodna zajednica, agencije Ujedinjenih naroda, nevladine organizacije, naravno Evropska unija nam pomaže. I Evropska unija je dala više od 2,3 milijarde eura u zadnjih deset godina svjetskom programu za hranu. 2012. je ta pomoć iznosila e, oko 300 milijuna eura. Naravno, e, Europa ne daje doprinos samo u novcu. Zradimo zajedno, mi e, razvijamo inovacije i povećavamo učinkovitost humanitarne pomoći kako bi svaki dolar koji je uložen u humanitarne i razvojne potrebe da bi se vratio više struko. Dakle, mi zajedno radimo na osiguravanju sigurnog e, pristupa humanitarnoj pomoći. Povjerenik je govorio o kako je teško doći do tih ljudi kojima, koji su se nalaze u potrebi u Ukrajini. U Siriji također kako doći do tih ljudi kojima je pomoć potrebna i ISIS je veliki problem i također imamo ta područja pod e, opsadom e, gdje e, i režim i oporba su nekad problematični. Znači imamo te Veoma je važno da na terenu imamo partnere koji će nam omogućiti da dostavimo humanitarnu pomoć onima koja je potrebna. Ta naša suradnja će omogućiti da se postigne reforma humanitarne pomoći i razvojne pomoći, mi to moramo učiniti. To moramo učiniti. Zato što ovo nije linearni angažman. Dakle, e, humanitarna pomoć i e, razvojna pomoć nisu linearni, linearne aktivnosti. Ti ljudi zaslužuju da mi damo sve od sebe kako bismo učinili baš ono što treba. Moramo integrirati tu podršku oni to zaslužuju, oni to trebaju. Dakle, u ime tih e, ljudi e, kojima je pomogao naš program, zahvaljujem parlamentu, povereniku i narodu Europe na ovom e, ovoj podršci i suradnji. I vaša pomoć, vaš angažman je zaista najveći od svih rekli smo nešto o tim ključnim krizama e, koje trebamo i dalje e, motriti i e, obraćati pozornost. Što se tiče naše reakcije, ovaj izbijanje epidemije ebole je pokazalo kako široko, duboko, hitno i inovativno treba biti naše angažiranje. I mi zbog toga što i dalje će e, postojati e, te e, male, mala mjesta gdje će se i dalje širiti ebola, onemogućuje našu želju da postignemo da se ebola više uopće ne širi. Kako bismo to postigli, zahtijevat će, to ćemo morati imati koordiniranu aktivnost svih zajednica, vlada, nevladinih organizacija, međunarodne zajednice i privatnog sektora. Ako E, mi ne učinimo to, ebola će pobijediti. E, svjetski program za hranu e, daje pomoć u hrani preko 3 milijuna ljudi, uključujući i preživjele iz sukoba, siročad i zajednicu u izoliranim područjima, područjima gdje se zaraza brzo širi. Također imamo i zračnu pomoć, ne samo helikoptere, ali dakle tim helikopterima dostavljamo ne samo pomoć nego i dovodimo e, stručno osoblje. Imamo logističku podršku uključujući i skladišta, e, upravljanje opskrbnim lancem od narudžbi rukavica do e, vozila hitne pomoći koje su potrebne tim hitnim službama. Također imamo i telekomunikacijske sustave, imamo informatičku e, podršku, građevinsku podršku, cijelom, cijeloj humanitarnoj zajednici. Ljudi kažu, mi mislimo, mi mislimo da se vi bavite hranom, ali kako bismo ljudima dostavili hranu, mi moramo također se baviti i logistikom i upravljati tim e, lancem opskrbljivanja. Mi po prvi puta koristimo te službe koje smo mi razvili, ta naša stručna znanja i e, to smo stavili na raspolaganje cijelom humanitarnom sustavu. E, surađujemo sa svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bismo povećali učinkovitost u podršci njihovim potrebama. Dakle, oni ne sada ne razrađuju neka stručna znanja koja mi već imamo, oni se onda nama obraćaju i mi im to dajemo vezano za logistiku recimo, za kadrov, kadrove i tako dalje. Znači to su te ključne stvari koje su ključne na terenu. I to je nešto što smo naučili iz našeg iskustva. Ono što mi radimo i na čemu ćemo i dalje raditi, mi izgrađujemo tu arhitekturu koja će nam omogućiti da u budućnosti imamo taj snažno uvezan odnos e, e, između svjetske zdravstvene organizacije i našeg programa od samog početka. Znači, nećemo morati graditi nešto što već postoji. Moći ćemo odmah krenuti sa provođenjem naših programa. E, dakle, oporavak neki dugoročni zahtjeva upravo taj stalni angažman E, ljudi, vlada Liberije, Sierra Leone, Gvineje i tako dalje. Moramo dati podršku e, u smislu prehrane djece koja se treba također vratiti u školu, moramo podržati lokalna gospodarstva sa pristupom koji je zasnovan na tržištu i također omogućiti malim poljoprivrednicima da se oporave kako bi se e, mogla ubrati sljedeća žetva u Gvineji posebno gdje i dalje tržišta su ostala e, snažna, imamo bonove, imamo e, novčana sredstva koja podijelimo ljudima koji onda kupuju na tom e, tržištu, na lokalnom tržištu hranu jer se onda omogućuje da ta tržišta prežive i omoguće lakši oporavak cijelom cijeloj zajednici. Znači pravo rješenje u pravom momentu. To će omogućiti tim malim poljoprivrednicima da nastave proizvoditi hranu. I ta naša operacija UNMER, znači hitna operacija za borbu protiv ebole, će sada prestaje više manje sa radom, ali mi ćemo i dalje nastaviti E, do samog kraja raditi na tome dok i zadnji čovjek ne ozdravi. I mi želimo da e, svijet i dalje e, pazi na to što se događa i sad što ebola više nije na prvim stranicama novina, to ne znači da ebola je prestala biti prijetnja. Što se tiče Južnog Sudana, e, naš e, tim u toj zemlji ima velike probleme sa pristupom zbog e, borbi koje se nastavljaju i zbog toga što su ceste u lošem stanju, te je veoma teško udovoljiti potrebama za prehranom 3, milijuna i 200 tisuća ljudi. I jedan tim iz Bugarske nije mogao održati, nije ne može uopće održavati opremu zbog, tih, zbog te situacije. I bugarske, bugarska vlada i drugi, druge zemlje članice e, Europske unije i un su imali velike probleme sa tim pilotima. I to pokazuje kako je ta situacija gdje imamo sve više tih naoružanih skupina otežava situaciju, otežava te pregovore koji su nam potrebni kako bismo e, i dalje imali pristup e, e, područjima Džonglea, Unity i u državama Gornjeg Nila. Ali ipak moramo učiniti sve što možemo kako bi sto tisuća tona hrane se e, kopnenim putem dostavilo kako ne bismo morali to dostavljati zrakom jer je to puno skuplje. Znači imamo taj inovativni i učinkoviti program, primjerice imamo e, sve veće, sve jače aktivnosti prehrane za majke i djecu i tu smo E, pomogli 400 tisuća djece i 50 tisuća trudnih žena i žena koje doje. Što se tiče Sirije, ta kriza je sada ušla u petu godinu, e, sve dublji sukob i fragmentacija zemlje je dovela do pogoršanja situacije sa prehranom. Znači imamo redovitu isporuku hrane e, preko e, linija sukoba, e, pritom više agencija surađuje u organizaciji tih konvoja, imamo također i hitnu dostavu zrakom i uspjeli smo dostaviti hranu 3, milijuna 500 tisuća ljudi, ali to nije dovoljno. Mi znamo da moramo koordinirati svoja nastojanja sa nevladinim organizacijama kako bismo osigurali da E, prognanici dobiju hranu po potrebi i moramo svi zajedno raditi kako bismo pristupili i onim područjima e, do kojih je teško doći. E, situacija u Alepu je dosta problematična, tamo postoji mogućnost ipak da dođe do E, prekida vatre što bi nam omogućilo da nakon dugih mjeseci ponovno e, dobijemo pristup istočnom Alepu i da dostavimo im hranu. Dakle, nastojat ćemo i dalje nastaviti raditi što je moguće brže reagirati na razvoj događaja u cijeloj toj regiji, znači Libanon, Jordan, Irak, Turska, Egipat, e, sirijski izbjeglice u jako teškoj situaciji. Prošle godine, zahvaljujući vašoj brze reakciji, smo uspjeli smanjiti učinak eh, tih ograničenja resursa po izbjeglice i ove godine se ponovno ponovno suočavamo sa poteškoćama da im eh, dostavimo dovoljno hrana u ovom momentu eh, imamo, moramo smanjiti i razinu pomoći za 30%, znači 70% e, tih e, bonova smo do sada, ne možemo više 100% tih bonova dostaviti, ali ipak pokušavamo e, pomoći što je moguće većem broju ljudi. Zbog ove nesigurnosti u Jordanu i Libanonu mi od njih ne dobivamo pomoć, to bi moglo imati utjecaja i vlade u tim zemljama se e, također, također ih brine ta činjenica da mi ne možemo pomoći svim ljudima kojima je pomoć potrebna. No ipak e, mi ćemo nastati povećati svoju učinkovitost e, pa da ipak postignemo to da svi ljudi dobiju pomoć. Imamo ovaj naš sustav One Card Znači, to je taj jedan alat koji nam omogućuje da gotovinu damo onim ljudima kojima je potrebna. Naš program e, cijelu tu stvar zapravo vodi. Što se događa u Jemenu? E, to još nije došlo do treće kategorije, ali situacija se pogoršava. Mi tamo imamo pet milijuna ljudi do kojih moramo doći, kojima trebamo pomoći. Mi znamo da ako se promijeni mogućnost pristupa, onda će doći do povećanja broja ljudi koji nemaju dovoljno hrane. Dakle, međunarodna zajednica i Europska unija moraju znati da je to problematična situacija jer više od 10 milijuna ljudi tamo se nalazi u situaciji da e, nemaju siguran pristup hrani. Nekima ne možemo e, pomoći redovito. Vi ste govorili o Ukrajini. Problemi s kojima se tamo suočavamo su takvi da je to zaista e, postalo velika kriza. Borbe, e, prognaništvo i e, narušavanje tržišta su doveli do pogoršanja humanitarne situacije i sada je 900 tisuća ljudi u problematičnoj situaciji. U istočnom dijelu Ukrajine je hrana poskupila za trećinu i sada se radi o 190 tisuća prognanika i civila koji su um, koji se ne mogu nikamo maknuti od linija fronte. I također smo tu rezervirali određenu količinu hrane za ta područja gdje se odvijaju sukobi, zato što se ta situacija potencijalno može još i pogoršati. Znači, imat ako bude potrebe za bonovima i za gotovinom, onda ćemo E, i te tu ćemo to dostaviti ako se njima može kupiti hrana na lokalnom tržištu, ako to nije moguće onda ćemo dostaviti hranu. Znači uz vašu podršku mi nastojimo prevazići sve te probleme i pomoći tim ljudima. Dakle, ima puno drugih dijelova svijeta gdje je potrebna pomoć i mi želimo postići da se ta područja oporave i da se mogu odupriti budućim krizama posebno na onim područjima gdje e, vlada siromaštvo i gdje nema pristupa tržištu, gdje nema pristupa e, visoko vrijednoj hrani, gdje mi možemo nešto učiniti da pomognemo tim ljudima, tim zemljama, tim vladama, tim obiteljima da e, stvore trajna održiva rješenja kako bi mogli sami sebe prehraniti. Za mnogo tih zajednica koje su u tim nerješivim situacijama, neovisno od toga da li je došlo do toga zbog političkih problema ili zbog klimatskih promjena, veoma je važno sve što radi svjetski program za hranu. No kao što sam već rekla, u mnogim situacijama se radi o učinkovitosti pomoći. Ondje gdje možemo mi podržavamo zajednice na jedan način e, koji će dovesti do transformacije i mi znači više ne pružamo e, pomoć u hrani nego podršku u tom smislu. Ljudi traže mnogo od nas i mi moramo to učiniti i moramo to učiniti na način da se riješe problemi s kojima se pojedinci suočavaju u tom datom momentu, ali i također da riješimo to trajno. Znači radi se o platformama i alatima, imamo e, gotovinu, e-gotovinu, bonove, jer ti instrumenti omogućuju našem programu da ljudima e, daju pomoć koju će oni moći koristiti na način koji će očuvati njihov dignitet. Ali tu također možemo učiniti učinkovitijim. Primjerice, u Gazi smo, kad je kriza bila na vrhuncu, povećali e, pomoć u bonovima, tako da smo u nekoliko tjedana utrostručili pomoć i uspjeli smo pomoći 300 tisuća ljudi. Jer imamo tu elektronsku platformu koja to nam omogućuje. Također smo to stavili na raspolaganje drugim organizacijama koje su onda E, mogle dostaviti gotovinu ljudima, koja je omogućila ljudima da e, kupe vodu, pa čak i školske uniforme. Znači ne radi se o tom nečemu što je učinkovito, nego što također predstavlja pametno trošenje novca. Naravno moramo nastaviti se razvijati e, i održavati te nužno potrebne humanitarne aktivnosti, ali također moramo e, istovremeno vidjeti na koji drugi način možemo postići taj naš cilj, a to je da nitko ne bude gladan, zero hunger. Glavni tajnik un je e, to definirao, znači moramo imati svijete gdje nijedno dijete e, ne trpi glad zbog koje se ne može razviti, gdje svi imaju pristup hrani cijele godine, gdje mali poljoprivrednici mogu povećati svoju produktivnost, gdje imamo održive prehrambene sustave, gdje se ne gubi i ne baca hrana. E, to može zvučati kao e, san, ali evo, ipak mislim da to možemo postići. Zato što nam dokazi pokazuju da ako imamo pravu politiku, i pravi program, cijele zemlje su bile u stanju e, smanjiti glad. Mogu vam dati puno primjera, ali znam da sam prekoračala svoje vreme pa neću. Ali me možete pitati pa ću vam dati te primjere kasnije. Znači, što znači e, to da ta stop, nulta stopa gladi više ne bude e, samo mogućnost nego nešto što je vjerojatnost Znači što trebamo? Trebamo imati čistu vodu, trebamo imati sanitarne uvjete, a sa dobrim upravljanjem se to može postići. Na svu sreću, ove godine, 2015. imamo godinu mogućnosti, jer to je Europska godina razvoja, kao što je predsjednica rekla. To je također i godina kada ćemo se dogovoriti, kada ćemo definirati te održive razvojne ciljeve jer svi u svijetu moraju imati pristup e, hrani visoke prehrambene vrijednosti. I promicanjem ulaganja u aktivnosti koje će e, postići te ishode, zemlje članice mogu postići da ovo bude prekretnica 2015. da zaista stanemo na kraj gladi. Jer tu Radi se e, također o godini kad imamo e, Beijing 20, e, znači sve su to mogućnosti, to su sve šanse, jer žene mogu pomoći ne samo da svoje potrebe ispune, nego i da potaknu društva da postignu svoj potencijal. I svjetski program za hranu će kupiti 20% sve hrane koja nam je potrebna za naše programe od malih poljoprivrednika. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, članovi odbora, vaš e, stalni, stalno ulaganje u budući prosperitet e, našeg svijeta je veoma važno, jer vaša podrška će omogućiti da svjetski program za hranu ne bude samo sposoban, nego i da zaista može reagirati na potrebe ljudi i da im omogući da nastave normalan život. Uspjeh e, je na vidiku. Mi vidimo tu povijesnu šansu koja nam se pruža ove godine, naravno moramo riješiti sve te probleme ali to su samo prepreke na našem putu ka tom cilju, a to je nulta stopa gladi. Jer neće sljedeća generacija riješiti problem gladi, ovo pokoljenje to mora učiniti i samo da vas podsjetim što je rekao Nelson Mandela kad je rekao da do onog momenta dok se nešto ne učini to se uvijek dojma nemogućim i ovaj naš cilj nulta stopa gladi se možda čini nemogućim i to će ostati nemogućim ako ne postoji ta e, društvena volja da institucije kao što su ova e, se pobrinu da možemo i dalje imati e, da možemo ulagati financije i druge resurse koje su potrebne da to učinimo. Neovisno o tome da li se radi o akutnim ili kroničnim krizama, Dakle, mi možemo nešto učiniti, možemo promijeniti živote ljude za koje se brinemo. Možemo za vrijeme našeg života postići tu stopu, nultu stopu gladi. Hvala. Well, thank you very much. We... Zahvaljujem. Vi ste govorili o e, temi koja je izazovna ali e, vidjeli smo vašu energiju kada riječ o tom izazovu i to je veoma dobar e, znak. E, vi ste ta koja će potaknuti da se postigne ono što nam se može činiti nemogućima za postizanje. To moramo postići u 21. stoljeću. Međutim, htjela sam od vas zatražiti neke dobre priče rezultate u izazovima. Mislim da je to veoma važan dio našeg rada. Moramo znati da je to nešto moguće, da se učinilo prije, te da možemo i to ponovno ponoviti. Povjereniče, Stiljanidis, vi već četiri mjeseca obavljate ovaj rad Čuli smo već o teškim izazovima s kojima se suočavate. Ovo je ključna godina e, e, da dođe do promjene, e, da postignemo nešto dobro i da ova pitanja budu prioriteti u našem programu. Dakle, htjela bih čuti vaše mišljenje o svemu ovome. Zahvaljujem ti, Linda. E, cijenjena izvršna direktorice, e, poštovani kolege i zastupnici. E, kao prvo ja bih htio zahvaliti Lindi što mi je omogućila da nazočim ovom sastanku i da vam se obratim. Veoma sam zadovoljan e, što to mogu napraviti zajedno s e, gospođom e, kasin izvršnom direktoricom svjetskog programa za hranu. Ne moram vas podsjetiti da je svjetski program za hranu jedan od naših ključnih partnera u pružanju pomoći ljudima koje je to potrebno. Ja bih eh, htio čestitati eh, Eferin eh, na njenim iznimnim ljudima koji rade na terenu. Oni su obavili izvrstan posao. Pomažu milijunima ljudi u veoma teškim i opasnim dijelovima svijeta ponekad e, će žrtvovati vlastite živote kao mogli drugima. Odajemo im e, počast. I mi moramo učiniti sve e, što možemo kako bi oni bili sigurni. Također želim zahvaliti Europskom parlamentu i osobito ovom odboru jer pružate potporu u e, pronalasku rješenja e, za e, manjak odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u 2014. godini. Hvala. Zahvaljujući vašoj potpori ove godine smo uspjeli ujednačiti preuzete obveze i plaćanja. To je veliki korak naprijed a e, proračun za humanitarnu e, pomoć je tako dobio čvrste temelje. E, kao što znate, upravo sam se vratio iz misije, iz Sahela. Vidio sam iz prve ruke što to znači podhranjenost, što to znači biti gladan. Vidio sam podhranjenu djecu u bolnici e, koja se bore za svoj život. E, vidio sam agoniju u očima njihovih majki. Situacija je nepodnošljiva. Ne možemo dopustiti da se to nastavi. Naša zajednička obaveza je zaustaviti glad. E, moramo potpuno iskorijeniti glad. Humanitarna kriza u ovoj e, regiji e, postaje sve teža, a to je rezultat manjka sigurnosti. To se događa zbog političke nesigurnosti. sukobi koji se odvijaju u ovoj regiji potkopavaju sve napore da se izgradi otpornost, da se postigne, da se ostvari razvoj. U ovom trenutku Boko Haram i druge ekstremistične skupine predstavljaju veliku opasnost krvava kampanja terora je prava prijetnja za cijelu regiju. E, to je prijetnja koju međunarodna zajednica ne može podcjenjivati ili ignorirati. E, razgovarali ste i s mojim kolegom Jean Louisom o humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Kao što znate, prije nekoliko tjedana sam posjetio Ukrajinu e, i e, vidio sam što je potrebno na terenu. E, prije toga sam posjetio kampove izbjeglica u, Tur, u Turskoj, Jordanu i Libanonu. Moram vam reći da se suočavamo s humanitarnom krizom kakva nikada nije postojala. Očaj, agonija, bol, e, to su riječi koje opisuju humanitarnu situaciju u tim e, mjestima. Međutim, ne smijemo izgubiti svu nadu. E, ova teška stvarnost nas ne smije zaustaviti. Želim vas e, uvjeriti da e, je e, komisija odlučila upotrijebiti novac poreznih obveznika kako bi se postigao maksimalan učinak, kako bismo spasili što više života, kako bismo minimizirali bol ugroženih ljudi. partnerstvo sa e, svjetskim programom za hranu je veoma važno komisiji i državama članicama e, zajedno. Prošle godine smo pružili e, pomoć u hrani u vrijednosti od 1,5 milijarda dolara. Međutim, nije samo riječ o financijskom partnerstvu Riječ je također o partnerstvu koje se odnosi na vrijednosti. E, kao partneri e, mi smo uvijek razmjenjivali ideje i znanja. E, to smo radili kada je riječ o novim pristupima za poboljšanje učinkovitosti pomoći, ali i kada je riječ o novim politikama prebacili smo se sa pomoći u hrani e, na druge vrste pomoći. Upotrijebili smo pokazatelje e, prehrambene vrijednosti hrani kako bismo e, izmjerili rezultate pomoći. Sve to dio sada našeg rada. Uspostavili smo poveznicu između humanitarne pomoći i programa za razvoj. E, mi želimo e, da pomoć e, bude održivija i učinkovitija. Dati ću vam neke primjere rada i aktivnosti Europske unije i svjetskog programa za hranu u nekim od područja koja su zahvaćena krizama. Europska unija je prisutna u svim ovim područjima e, i to pomoću potpore svjetskog programa za hranu, ali i pomoću raznih partnera s kojima surađujemo u ovim područjima. Na primjer, naš odgovor na sirijsku krizu je bio golem zajedno s državama članicama EU-a mobilizirali smo više od 3 milijarde eura od početka krize. Mi ćemo i nastaviti podupirati sirijski narod tijekom ove godine. Ne možemo dopustiti da nastane izgubljeni naraštaj sirijske djece ostvarili smo i velike napretke u borbi protiv ebole. Međutim, moramo e, priznati e, da je međunarodna zajednica e, na početku podcijenila ovu prijetnju, ali od tada smo počeli bolje koordinirati naše aktivnosti i sada je došlo do pozitivnog razvoja događaja. Međutim, ne smijemo se opustiti. Moramo i dalje obraćati pozornost na ovo pitanje. Ebola, eboli još nije došao kraj. A kada bude gotova moramo pomoći tim ljudima u izgradnji e, njihovog gospodarstva, pomoći njihovim zdravstvenim e, sustavima. E, međunarodna konferencija o eboli u Brazilu će nam pomoći u tome. Ja bih htio još jednom zahvaliti Etarin na njenom doprinosu borbi protiv ebole. Vi ste veoma brzo uz postavili e, koordinaciju koja nam je pomogla da se suočimo s velikim logističkim izazovima. E, to nam je pokazalo e, koliko se svjetski program za hranu obvezao pomoći ljudima u tim područjima. Dragi kolege, Eh, ja sam preuzeo obveze pred ovim odborom i odlučio sam izvršiti te obveze. Ja eh, sam se obvezao da ću pomoći najugroženijim ljudima. Eh, moramo osigurati to da onima kojima je se najpotrebnije bude poslana pomoć. Jedan od takvih primjera je Centralna Afrička republika. E, usprkos što u toj zemlji e, je došlo do velike krize, e, ona bi se ipak mogla zaboraviti. Europa je regija koja pruža najviši Centralnoj Afričkoj republici. Naša je zajednička odgovornost e, pomoći e, toj državi. E, stoga smo mi uspostavili i prvi fond EU-a koji će promicati stabilizaciju i izgradnju u toj zemlji. Postoji jedno važno pitanje danas, a to je kako učiniti pomoć učinkovitijom i djelotvornijom. Ja smatram da se ovaj odgovor može podijeliti na tri dijela. Otpornost, prehrambene vrijednosti i e, različiti načini pružanja pomoći. Kao prvo, otpornost. Moramo e, imati na umu e, srednje ročne rokove i dugoročne rokove kada pružamo pomoć E, mi moramo uspostaviti e, temelje za izgradnju dugoročne otpornosti. E, to je jedini način za izbjegavanje ponovnih kriza. Kao drugo, prehrambene vrijednosti, to jest problemi u pogledu podhranjenosti. Pothranjenost e, još uvijek uzrokuje 45% e, smrtnih slučajeva kod djece. Više od 3 milijuna djece umire svake godine zbog e, podhranjenosti mi moramo poboljšati otpornosti, moramo poboljšati dugoročnu sigurnost opskrbe hranom za obitelji i zajednice. E, ja sam veoma e, sretan što je Evropska unija odlučila e, smanjiti broj neuhranjene i podhranjene djece za 7 milijuna i to do 2025. godine. Treći dio odgovora. Evropska unija je jedan od najvažnijih činitelja kada je riječ u promicanju tranzicije od tradicionalne pomoći u hrani na e, drugčije vrste pomoći u hrani. To znači e, da ćemo uključiti pomoć u gotovini i e, bonovima. Mi moramo stalno preispitivati načine pružanja pomoći. Moramo također analizirati postojeći kontekst u nekim kontekstima izravna pomoć u hrani je još uvijek važna. U nekim slučajevima su bonovi prikladni. Međutim, mi želimo da se te opcije razmatraju zajedno s opcijom pružanja gotovi pomoći u gotovine i to odmah od početka, a ne da se to smatra trećim ili drugim rješenjem. Dragi kolege, Europa pokušava iskorijeniti glad pomoću naših programa za razvoj. Tu su inicijative poput Agira u Sahelu ili inicijativa Share za afrički rok pomislite na sve ono što mi radimo u pogledu humanitarne pomoći. E, mi radimo sve kako bismo postigli e, potpuno iskorjenjivanje gladi. E, nakon ovog izlaganja možemo posjetiti zajedno izložbu svjetskog programa za hranu. Ova izložba će nam pokazati E, kako Evropska unija i svjetski program za hranu e, zajedno rade i na uspješan e, način. Zahvaljujem vam svima, zahvaljujem također na pažnji. very much for your... Zahvaljujem vam na vašim odlukama da se e, suočete s ovako ozbiljnim e, problemama. E, sada ću dati riječ kolegama. Zahvaljujem gospođo predsjednice, zahvaljujem također i gospođi Kuzani i povjereniku. E, mislim e, da su ova izlaganja bila veoma važna. E, oni su nam rekli da epidemija ebole još nije zaustavljena. Ja bih htio zapitati nešto povjerenika i to u pogledu njegovih očekivanja od e, konferencije iz e, e, Brazila. Što vi očekujete u pogledu te konferencije? Gospođa Kazen je veoma dobro objasnila suradnju sa drugim organizacijama osobito kada je riječ o infrastrukturi koju dajete na raspolaganje drugim organizacijama. Htio bih znati u vezi vaše suradnje s FAOM i što radite u pogledu iskorjenjivanja hrane te kako će se razvijati ta suradnja. Možete li nam reći nešto više o tome? Spomenuli ste također i e, vezu između e, dobrog upravljanja i cilja iskorjenjivanja gladite. Ja smatram da je ovo baš ona prava, točna veza, ne jedna od veza. E, vi ste htjeli spomenuti neke pozitivne primjere, pa bih vas zamolio da to učinite. Hvala. Hvala. Kolega Guerrero, izvolite. Hvala. hvala, gospođi Kazan i gospodinu Slenidesu. Da se radi s takvom strašću i takvom uvjerljivošću za tako plemenite ciljeve kao što je borba protiv gladi, nema, nema tu problema poput e, jet lega, To vas ne može boriti nogu i to se vidjelo iz e, govora gospođe Kazan. To može biti problem za nas e, u, na zapad, u zapadnim zemljama možda, ali očito vama to nije nikakav problem. Čini mi se da je došlo do povećanja humanitarne krize. I, iako smo uspjeli zadovoljiti neke od milijenskih ciljeva i smanjiti broj gladnih na svijetu, ipak imamo određeno stanovništvo koje je suočeno s ekstremno teškim uvjetima i trenutno imamo najveći broj teških humanitarnih kriza veći nego ikad do sad kao što je gospođa Kazan ukazala na to i gospodin Stiljanides imamo probleme u Jemenu, u Gazi i drugdje i oni bi mogli dosegnuti najvišu razinu e, humanitarne krize moramo isto tako razmisliti o iminentnom odgovoru ali isto tako moramo razmišljati o projektima, inicijativama e, srednjem roku koje treba provesti kako bismo e, ostvarili nultu razinu gladi do 2030. godine. moramo se usredotočiti na mala poljoprivredna domaćinstva i pokrati njima pomoći. Pomoći im izgraditi gospodarstva gdje se proizvodi hrana koja će biti otporna i koja će moći prehranjivati stanovništvo. Ali moramo izmati na umu i pitanja E, tržišta i problema koja mogu nastati na tržištima, bilo da se radi e, katastrofama ili nedostatku hrane. Bilo smo isto tako krize koje izaziva rastjena nafte, razlika u tečajima. E, problemima glede hrane i tako dalje. Dakle, ima tu pitanja koja nisu povezana sa e, samim, samom hranom i tržištem hrane, već sa međunarodnim odnosima i sukobima na međunarodnim razinama koji mogu imati utjecaja na ljude diljem svijeta i utjecati na njihovu mogućnost da dođu do hrane. U brojnim dijelima, dijelima svijeta ogromne se novci ulažu u poljoprivredu, u ribarstvo, u stoku. Mislim da bismo trebali vidjeti kakve mjere mi možemo osmisliti kako bi se pomoglo tim ljudima i kako ne bi ti mali poljoprivrednici ostali bez svoje proizvodnje Dakle, tu su pitanja klimatskih promjena, resursa. No, evo, ovo je jedan od, e, samo jedan od češće evociranih primjera humanitarne, izvora humanitarne krize i tako će vjerojatno biti u budućnosti. Naravno, pružanje hrane ljudima jest jedan od možda naj, naj, naj temeljnije pravo ljudi mimo pravo na život, tu su i pravo na mir, na život u socijalnom skladu, ali kad god vidimo izbijanje velike humanitarne krize, vidimo da je to popraćeno s oružanim sukobom, s velikim brojem razmišljenih ljudi. Dakle, tu ima neka povezanost između e, toga da evo, ratni su, oružani sukobi, ratovi stvaraju glad i tako dalje. To je sve međusobno povezano. Dakle, mogućnost e, bonova, gotovinske pomoći i tako dalje, to je dobro sve, ali da li se može e, stati u kraj e, spekulaciji i korupciji, jer to što se što se dijele ovi bonovi za kupovinu hrane ili gotovina, to može izazvati negativni kolateralni učinak koji bi trebalo ograničiti, nastaviti ograničiti, a ne e, pružati izravnu pomoć u hrani. Zatim, povjereniče, kako možemo uključiti sigurnosnu politiku u našu politiku o pomoći imajući na umu to da e, Europska unija na izravan način ima svoju opću politiku, politiku koja se tiče poljoprivrede i drugih sektora, Dakle, kako to sve e, uključiti u ove politike, jer tu imamo određene elemente, važne elemente zajedničke poljoprivredne politike koji bi mogli e, utjecati na prehrambenu sigurnost u okviru naše suradnje. Hvala Šarin Gerens. Hvala predsjednice. Evo, ja želim zahvaliti gospođi Kazini i povjerniku što su započeli na adekvatan način e, u raspravu o e, svjetskom prehrambenom programu. Možemo rezimirati stvar na sljedeći način što se tiče uzroka teškoća koje, s kojima se suočavate na svjetskoj razini, barem kada je riječ o borbi protiv e, gladi, imamo prirodne nepogode, suše, zemljotrese, bolesti koje mogu izazvati probleme koje će biti kratkoročni ili dugotrajni, a zatim ima i druga vrsta uzroka, to su e, ratovi, pobune i ukratko ljudska glupost, kao što je Einstein to rekao, ona je bezgranična. I ta glupost ili absurdnost dolaze do vrhunca kada se bavimo evo ovim pitanjem gdje treba riješiti problem što se tiče problema hrane u Ukrajini, a Ukrajina je e, ta koja, je, koja bi sama mogla prehraniti čitavu Europu, a danas se nalazi E, suočena s problemom, problemom prehrane. Dakle, to je absurdno. I evo ga, koji su naši odgovori? Međunarodni monetarni fond uvijek nalazi e, načina da se financira. Dakle, ima obvezujuće načine kako, kako se financirati. On mora, dakle, e, on uvijek nalazi rješenja, ali vi morate uvijek imati na raspolaganju gotovinu. Dakle, odgovornost je na državama da e, vam daju gotovinska sredstva. Ja sam sudjelovao na jednom sastanku o financiranju za pomoć u razvoju prije 12, 12 godina i nadam se da će retorika u Addis Bebi biti malo konkretnija i malo više angažirana i malo vjerodostojnija od onog što je rečeno prije 12 godina jer možemo uzeti sve te govore, napraviti inventar svih dugoročnih obećanja i e, tada učinjenih i možemo se kladiti da, da, da će danas biti identična. Dakle, moje pitanje, gospodin Kazin, što ćete vi konkretno predložiti u Addis Abebi s ciljem da se prevaziđu ti problemi? Jer većina tih problema se, su stalno isti. Bilo da se radi u prvoj ili u drugoj kategoriji uzroka kriza. Dakle, oni su u biti postali strukturni. Dijelom su sustava. Dakle, odgovor na tu poteškoću treba biti odgovor koji spruža na sistemski problem. Ja ovo kažem samo s ciljem kako taj sastanak u Bebi ne bi bio e, tjedan e, lijepih govorancija, već mogućnost da se konkretno govori. Dakle, recite nam konkretno što vam je potrebno. Ja vam postavljam samo jedno pitanje vama, gospođo Kazin, a što se tiče povjerenika, evo, najprije želim reći da ono što radi, on to dobro radi. Zatim, još nije imao mogućnost e, napraviti neku glupost. Nadam se da ovo vrijeme koje mu je na raspolaganju, da ga neće koristiti kako bi pravio gluposti, već kako bi radio dobro svoj posao. On je na pravom putu, uživa punu našu, našu punu pomoć i možemo računati na njega, odnosno računamo na njega kako bi išao tamo e, prodrmati tu, taj mravinjak vadi sa bebi i kako bi se stvari malo promijenile. Jer situacija nije bez nevažna. Hvala, Marija Hajbuk. Hvala predsjednice. Hvala na ova dva jako zanimljiva govora. Danas, dakle, govorimo o problemima koji su postojeći već jako dugo i kojima se bavim ne samo zato što se bavim e, poljoprivredom, ja sam bila proizvođač e, mlijeka, ali isto tako e, već dugo se bavim pitanjem gladi u suradnji sa e, organizacijama nevladnog sektora. Sjećam se da je 2008. godine objavljeno jedno zanimljivo izvješće, uzred budu rečeno, objavili su ga narodi. Radilo se o međunarodnoj ocjeni znanstvenih e, saznanja o poljoprivredi e, koji su ticali razvoja i glavna tema tog izvješća E, izvješće od dvije, više od 2000 stranica. Dakle, glavno pitanje je bilo kako se suočiti sa krizom gladi u svijetu. To je bilo ono središnje pitanje. I mislim da smo mi svi svjesni značaj tog problema i veseli me što e, svijet i program za hranu radi na lokalnom pristupu, dakle na terenu, jer treba rješavati probleme tamo gdje se nalaze i krajnje zanimljivo vidjeti da je to vaš pristup i vaš dakle da e, se radi na lokalnoj proizvodnji. Naravno i proizvođači trebaju postojati. Ali evo imamo međunarodnu trgovinu koja je takva kakva jest Dakle, poslije se pitanje kako e, se e, upravlja sa agrarnim resursima, ovdje konkretno mislim na e, konfiskaciju zemljišta koja je česta praksa u određenim zemljama i po mom mišljenju to je povezano sa spekulacijama na tržištu prehrambenih proizvoda. Gospod Kazin, vi ste u svom govoru rekli da, treba, da se treba pitati za svaki uloženi dolar da li će to biti dobro uložen dolar. I to je ono što se konzistira e, u sektor poljoprivrede. Vidimo da ako se e, da jednoj ženi da e, jedan dolar, da, se, da ga ona pretvori u tri ili četiri. Dakle, to je dobro uložen dolar i to je jako važno imati na umu, barem kada se radi o borbi protiv gladi. Imam jedno pitanje koje posljedam vama, povjereniče. Kaže se da treba ohrabriti e, male poljoprivrednike, lokalne. Vi isto tako kažete isto, gospođe Kazin, ali e, tu se u ciljevima, u ugovorima kaže da je cilj liberalizacija tržišta. Pa, znate, treba, treba zaštititi tržišta i to se govori, dakle, ali evo, mi smo u Europi liberalizirali tržište mlijeka i znamo da će to izazvati povećanje proizvodnje mlijeka te zamišlj... lako je pretpostaviti da će e, sektor mljekarstva u Europi reći da treba u Afriku izvoziti e, mlijeko e, u prahu u Afriku. Dakle, kako to povezati sa e, poljoprivrednom politikom takvom kakva jeste u Europi i kako bi se moglo pospješiti isto tako i lokalnu proizvodnju u zemljama o kojima je riječ ovdje. Ja mislim da bi to moglo stvoriti velike probleme. Zatim, gospodin Gerens se pitao kako bismo se trebali pozicionirati. Tu je prvenstveno govorio o, financijskom aspektu. Ja mislim da, da trebamo nastojati biti dosljedni, politički govoreno, i po mom mišljenju tržišna i poljoprivredna politika imaju jako važnu ulogu u tome svemu. Ne možemo samo imati za cilj da se širimo po svim svjetskim tržištima, barem kada se radi o poljoprivredi, a onda opet govoriti kako treba posticati lokalnu proizvodnju. Ne možemo mi preplavljati ta tržišta svojim e, e, e, mlijekom, u prahu. Dakle, kako ta sva tržišta uskladiti? Hvala. Imam ja par pitanja. Gospođo Kazin, rekao sam da, da, da, da, sam, da tražim od vas neka, neke pozitivne primjere, da vidimo neke primjere gdje, gdje su stvari uspjela. Isto tako, vi ste govorili o bonovima i kako je to funkcioniralo, no e, htio bih čuti koje je to problem izazvalo. Evo, vidjela sam izvješće BBC-a o Libanonu i sirijski izbjeglice tamo zdobivali e, bonove za hranu i e, mjesno stanovništvo se žalilo jer je njihovu hranu plaćao UN i u biti lokalno libanonsko stanovništvo e, je e, gubilo na, na kupovnoj moći jednostavno, dakle, kako, kako se, se bavi tim pitanjem? Jer to je, znate, ona argumentacija, dakle, kao e, imigranti koji dolaze u Jednu kraljevinu i rade za manje plaće, dakle, i, i lokalno stanovništvo mora radi za manje plaće. Dakle, kako se rješavaju takve, takvi problemi? Zatim, povjerenik će vama, za vas imam jedno pitanje. Rekli ste da kada se bavimo kratkoročnom humanitarnom pomoći moramo imati dugoročno razdoblje na umu. Prije nego što ste došli kada smo razgovarali u Ukrajini, e, predsjednik UNHCR-a rekao je da neke države članice ne koordiniraju svoju pomoć drugim zemljama, oni isporučuju kontejnere za koje Ujedinjeni narodi ne misle da su, da je, da su dobro rješenje dugoročno gledano. Dakle, što mislite o tome kako bismo mogli imati bolju koordinaciju pomoći unutar Europske unije prije nego što se započne sa slanjem pomoći? Dakle, znam da se to radi kada je riječ o eboli. Dakle, kako bi se mogli to napraviti za humanitarnu pomoć? I što konačno se tiče proračuna, evo sada kada su riješeni problemi budžeta i siguran sam da e, svi, hoće, svi odbori hoće raditi s vama od iduće godine 2016. godine. Dakle, kako izbjeći da se bori ista bitka ponovno iz početka? Dakle, možda bismo se time poč trebali početi baviti odmah na početku godine, a ne da počnemo opet e, istu raspravu u desetom mjesecu. Evo, gospođo Kazin, možete vi prvo odgovoriti. Um, let me begin with the um, questions from Commissioner Steer. Evo, želim odgovoriti na pitanje gospodina Štira. Poslali se nekoliko pitanja. Kao prvo, što se tiče svjetskog programa za hranu, i UNDP e, rade zajedno FAO. Dakle, kada govorimo o povećanju malih poljoprivrednih e, gospodarstva, njihove produktivnosti, postoje, postoje stvari koje su jednostavno u, u, resoru e, FAO. Mi staramo da e, se poljoprivrednicima pružaju odgovarajuća sredstva, da se ulaže u njihovu produktivnost. A onda WFP se brine za pristup tržištu, otkupljujući njihovu proizvodnju, Oni su ti koji prave prospekciju o tome gdje se može prodati njihova roba i tako dalje. Isto tako radimo na, e, zajedno na izgradnju otpornosti, dakle kako pružiti nova sredstva zajednicama kako bi oni vidjeli da su to odgovara, da li su to odgovarajuća sredstva kako bi surađivalo s vladnim sektorom i kako bi se to sve provelo na terenu, dakle bilo da se radi o e, pomoći u hrani ili e, novcu, dakle tu imaju programe kao što su e, hrana za rad i slično. Dakle, mi ne samo da im omogućavamo dakle, da, da rade na polju, već i osposobljavamo ih u nekim drugim sektorima tu su i ciljevi za održivi razvoj, to, tu smo imali dakle svjetski program za hranu i druge organizacije koje su radile zajedno na tome kako bi države članice e, imale sigurnost hrane među, kako bi se zadržalo dakle e, oni među e, milenijskim ciljima za razvoj. Da, ja slažem da je dobro upravljanje ključ svega. Kada govorimo o akutnim potrebama, često se bavimo akutnim problemima i pitanjima zato zbog nedovoljno dobrog upravljanja. A kada govorimo o trajnom održivom rješenju koje će izgraditi i očuvati otpornost stanovništva, tu moraju biti neki elementi upravljanja, ali to nije naš posao, već posao E, program za razvoj jednih naroda, UNDP, ali dakle kako bi se izgradio pravi politički okvir koji će se postarati i naći rješenja za pitanja dobrog upravljanja. Iz tog razloga e, tijela UN-a rade zajedno kako bi se e, zadovoljili problemi razvoja. Predsjednici tražili ste neke dobre vijesti. Evo, možemo reći da stvari su dobre. Mislim, ne mislimo mi, na primjer, da je Republika Koreja, zemlja koja je, koja je trebala pomoć u hrani, ali kad sjetimo kada, kada, ka, kako, kako su počeli, trebali im je puno pomoći u hrani, ali tu je bilo dobro, dobro upravljanje, e, pomoć e, e, u obrazovanju i mnogi drugi, mnogi drugi vidovi pomoći koji su stvorili tu zemlju takvom kakva je danas. Još jedna zemlja koje, koje, na koju ne pomišljamo je Kina. Kina je prije 50 godina bila ona koju je najviše trebalo e, pomoći u hrani. tada su ljudi smatrali da se Kina neće nikad moći sama prehraniti. I evo vidimo, e, vidimo na čemu je sad hrana. Evo isto tako malo recentnije Guatemala. Ja sam bila u Gvatemali i razgovarala sa zemljama poljoprivrednicama. Jedna mi je žena rekla što to znači da vi sada imate ne samo mogućnost da e, prehranjujete svoju djecu, već da prodajete hranu na tržnici. To sam ja pitao. To znači da moj muž neće, morati, neće se morati obraćati jednim narodima da traži hranu kako bismo, e, kako bismo preživjeli, već može ostati ovdje i raditi. Dakle, evo, to su te neke važne stvari koje moramo imati na, na, na umu. I evo, još recentni primjer jest Uganda. Tu radimo kako bismo izradili ne samo otpornost, već neke druge probleme. Dakle, kao što znamo, više od 40% žetve se izgubi e, u nekim, e, dakle, u razdoblju nakon, nakon žetve i Svjetska banka ulaže u svjetski program za hranu kako bismo mi osposobili stotinu tisuća farmera u Ugandi kako bi se minimizirali ti e, gubici e, poslije e, žetve. Zatim, Prvi Gerens postavljam pitanje o pitanju spekulacije i korupcije i njihovom utjecaju na hranu i pitanje je da li bolje bilo koristiti bonove kako se ne bi kupovala hrana i doprinosilo spekulaciji. Stvarnost je takva da, dobro, ja sam komentarka, ne političarka, dakle neću ulaziti u pitanja koja se tiču spekulacije i korupcije, ali samo želim reći da ono što smo mogli vidjeti 2008. godine izazvalo je ne samo samu spekulaciju, e, ali, dakle, viska cijena nafte i tako dalje, već e, trebalo je vidjeti kako su države, e, to je izazvalo reakcije država. I zabrana izvoza, dakle, najsiromašnije zemlje nisu mogle doći do hrane i to je izazvalo bune zbog nedostatka hrane koje smo vidjeli 2008. godine. Dakle, ono što mi predlažemo za Abebu, evo mogu vam reći tri stvari. Više godišnjih fleksibilnih programa koji će nam omogućiti da ulažemo u fleksibilne programe koji će nam pružiti e, mogućnost da e, polučimo rezultate. I rezultat toga svega bio da bi nam donatori odriješili ruke kako bismo mogli E, fleksibilnije djelovati. Drugo, inovativno financiranje. Evo, mi imamo jedan instrument koji je e, alat za hranu. Na primjer, tu to je inovativno sredstvo financiranja koje omogućuje ulaganje od strane donatora i tu bi svjetski program za hranu mogao održati razinu naše potpore stanovništvu u razdoblju između kriza. Naime, je kriza tijekom koje ulažete u izgradnju otpornosti i onda smanji financiranje do sljedeće krize. Dakle, sve ono što ste napravili u međuvremenu, e, puno s toga izgubi. Dakle, ako imamo e, na raspolaganju alatke da se izgradi otpornost na krize, na primjer kao što je UN radio u području Sahela, Dakle, investiralo se u inovativne programe koji je pomagao malim poljoprivrednicima i ženama. Dakle, prodavalo se povrće tijekom sadnje e, zahvaljujući dakle branama i tako dalje. Dakle, kad, kad izbije sljedeća priza, kriza, broj, broj ljudi koji će biti ugroženi tom krizom bit će manji od onih u prethodnoj krizi. Jedino na taj način s tim fleksibilnim inovativnim programima financiranja možemo promijeniti ishode. Evo, još treći primjer. Moramo tražiti od država da ulažu u vlastitu prehrambenu sigurnost. Naš odbor u svjetskom programu za hranu dao nam je oblast sada da podržimo e, zemlje srednjih primanja pod uvjetom da one daju svoj doprinos svjetskom programu za hranu i to treba biti jedan od ishoda razgovora u Addis BEBI gdje će biti veći broj država koje će sudjelovati u našem radu I konačno kada se radi o spekulaciji i zemljištu, to je jedna od stvari na kojima radi e, organizacija za hranu i poljoprivredu. Dakle, mi podržavamo kroz različite politike, ali to je u njihovom resoru. Predsjednice, dakle, podrška pomoć za, u bonovima, da, to je nešto što funkcionira, ali to podrazumijeva da smo mi prethodno napravili adekvatan posao kako bismo procijenili da li ti bonovi mogu pomoći zajednicama. Moramo se postarati da su tržišta spremna, dovoljno čvrsta i da mi ne dolazimo s tim bonovima ili u gotovini da to ne stvara inflaciju što će na kraju izazvati E, ugroziti one kojima ne treba danas naša pomoć, ali koji će biti ugroženi cijenama hrane koji će, e, koje će skočiti i tako da se stvaraju veći problemi nego, nego što ih je prije bilo. Dakle, trebamo analizirati tržišta kako bismo spostali da ne stvorimo inflaciju i to je nešto na čemu radimo a gledanog pitanja da spostavljamo kako vaučari ne bi negativno utjecali na e, lokalno stanovništvo, kako ljudi ne bi radili za manje plaće, pa moramo se postarati da dobro ciljamo ljude kojima je to potrebno. Jer ako raspolažete dovoljno sredstava od vlastog rada, onda vam ne treba više pomoć od međunarodne zajednice, onda više ne trebate primati te e, bonove. No, e, evo imamo primjer u Jordanu gdje pružamo pomoć u hrani. Korisnici nemaju pravo raditi, izbjeglice nemaju pravo raditi. Tako da e, ograničavamo pomoć na one koji nisu u stanju prehranjivati svoje svoje bite. Mislim, čitava ta ravnoteža je jako, jako delikatna stvar i radimo na tome stalno. Hvala. Hvala povjereniče, izvolite. Hvala, ja ću biti kratak. Hvala. Što τέλος η Έρθαριν, επειδή Hvala, evo iskoristit ću ovu priliku da vam se obratim na svom materijem jeziku. Vrati, osvrnuo bi se na ono što je rekla Harina na kraju svog govora. Naime, ja sam proživio tu situaciju e, tamo pred kraj u Jordanu i Linda je spomenula nešto u potpuno s pravom. Naime, ona je spominjala sredstva i način na koji se pruža pomoć i to je nešto što može izazvati probleme na tržištu rada u datoj državi. I to je flagrantno bilo u slučaju Libanona. Naime, tržište rada teško je pretrpjelo utjecaj te pomoći. Dakle, imalo je teške konsekvence. No, u dolini Beke, o kojoj je govorila Ertarin, tamo sam susreo jednu obitelj, majku i njeni šestero djece, koji su živjeli u jednoj maloj prostoriji koju su joj stavili na raspolaganju međunarodni donatori. Dakle, mi i primala je neku malu pomoć, ali tu je bio i e, najstariji sin koji je imao 16 godina i koji je morao raditi kako bi zadovoljio potrebe obitelji, kako bi ih prehranio. I ovdje doista želim biti jako iskren s vama. Jedna je stvar proučavati situaciju u svom uredu, a drugo je to vidjeti na terenu. treba puno vremena provesti na terenu i kako bi se proučila situacija, jer sustav kakav god bio, uvijek će biti nesavršen. Ne smijemo se zavaravati. Naš cilj jest smanjiti te nedostatke, te nesavršenost sustava. To je naš cilj. I prema ovom skromnom iskustvu, skromnom iskustvu terena, imam dojam kako bi trebalo biti moguće što više smanjiti te slabosti sustava. A sada bih želio odgovoriti na pitanje koje postavio gospodin Gerens i kojem zahvaljujem na dobrim riječima. Naime, ovo se tiče pitanja koje je postavio na temu korupcije. To je veliki izazov smanjiti korupciju. I tu sigurno je da postoji manevarski prostor. Sama je to rekla uvijek se može poboljšati situaciji, situaciju, barem kada je riječ o borbi protiv korupcije. No, poslije se pitanje kako biti još učinkovitiji kada se radi o upravljanju sredstvima. Naime, jako je važno najprije uspjeti staviti na istu razinu odrebrena sredstva za Preuzimanje obveza i sredstva za plaćanje. Moramo imati najbolji mogući način upravljanja sredstvima i to je jedno od glavnih pitanja o kojima ćemo trebati raspravljati u Istanbulu na međunarodnoj konferenciji. To je doista jedno od ključnih pitanja. To i inovacije. Dopustite sad da se osvrnem na neka druga pitanja. Tu je najprije pitanje koje je postavio Enrique. Kao prvo potpuno se slažem s vama kada kažete da ako je problem podhranjivanja, podhranjenosti, problem koji je sve bolje, koji, kojim se, koji se sve bolje rješava, ipak istovremeno e, humanitarna pomoć je, e, za njom se sve više, više poseže. Moram vam reći da tu postoji pro, e, odgovor političke prirode, jer kao što se često kaže, za humanitarne probleme potrebni su politički odgovori. I evo, sjetimo se onog što smo rekli malo prije o Sudanu. Nevjerojatno je, nezamislivo je da e, danas u Sudanu samo dvije osobe su uzrokom ove teške krize i nevjerojatno je to što međunarodna zajednica ih promatra, a da nije u stanju naći e, rješenje i to s Ja osobno smatram da je to jako veliki problem i užasno mi je teško sprem takve situacije. Stidim se što nismo bili u stanju naći rješenje za Sudan. stvar koja se, koju su izazvale prvenstveno samo dvije osobe koje su dovele zemlju u situaciju kako se nalazi. Dvom postavio je pitanje o našim eh, očekivanjima glede konferencije o eboli. prema popisu imena ljudi koji su najavili svoje sudjelovanje na konferenciji, očito je da će ta konferencija biti od jako velikog značaja. Ako ne izbije nikakav problem, ako ne, bude nikakvih problema, imat ćemo e, predstavnike triju zemalja, dakle Liberije, Sierra Leona i Gvineje. moći ćemo razgovarati o važnim temama e, u bliskoj budućnosti, dakle ponovna izgradnja zdravstvenog sustava. Tu upravo zahvaljujući nazočnosti šefova tih triju zemalja i tu će se moći razgovarati o e, regionalnoj suradnji također. I odlaskom na lice mjesta uvidio sam da je taj teški problem širenja epidemije izazvan time što nije bilo regionalne suradnje u graničnim područjima tih triju zemalja. Dakle, na temelju onog što sam vidio na licu mjesta, uvidio sam da ta regionalna suradnja mora biti ostvarna i to na najvišoj razini, jer ćemo tako moći spriječiti izbijanje novih kriza. Te nove krize, e, odnosno krize kolere i drugih obiljenja. I još jedna stvar koju je evocirala Ertarin. Da, moramo poboljšati upravljanje toj regiji. Evo, da, imamo primjer Koreje koja je trenutno donator, a tome tako prvenstveno zato što je sustav upravljanja, pitanje sustava upravljanja adekvatno riješeno toj zemlji i e, problem ovih, ovih triju zemalja jeste pitanje odnosno jest problem upravljanja. Mora se ponovno uspostaviti dobar sistem upravljanja. Nadam se da će se o tome raspravljati na toj konferenciji sa e, adekvatnim konkretnim primjerima za rješavanje e, zdravstva, pitanja zdravstva Dakle, nadam se da će se naći rješenja i da će ti doprinosi biti od ključnog značaja kako bi se ponovno stvorilo neke perspektive u toj regiji. Naravno, ne podcjenjujem ne podcjenjujem ogromne sigurnosne probleme u toj regiji zbog Boko Harama i situaciji na sjeveru Mali. mali ja. Evo, bio sam prije dva dana u Gau i mogao sam uvidjeti koliki je taj problem. Pitanje sigurnosti predstavlja veliko breme svim sektorima i osobito predstavlja veliki problem za razvoj. Iz tog razloga je upravo Europska unija i pristupila holistički tom problemu. I mi vodimo velike rasprave o tom pri, holističkom pristupu, comprehensive approach. Dobro, mislim da je Tarin eh, već odgovorila na više vaših pitanja, u potpuno se slažem s njenim odgovorima. Želim još reći da se u potpunosti slažem s Marijom kaže da treba podržati lokalnu proizvodnju. I još želim reći da sve ono što se tiče mog, mojih nadležnosti, kao što na primjer pomoć Sahelu i rogu Afrike. Ja ću uvijek zasukati rukave i baciti na posao kako god bude trebalo i neću dopustiti da me bilo kakva druga pitanja vrše se na mene kao što bi to mogao biti slučaj u nekim drugim regijama eventualno. Evo još samo završna riječ. Glede pitanja proračuna. Uputno se slažem s Lindom. Treba što prije početi rješavati ta proračunska pitanja I završna stvar što se tiče prehrambenih, ovih bonova za prehranu i što se tiče pomoći u gotovini. To je velika rasprava. No mislim da sve ovisi o konkretnim konkretnoj situaciji u svakoj zemlji i iz tog razloga treba ostaviti otvoreno vrata svim mogućnostima i individualno, odnosno u svakom, svakoj zemlji donositi zasebne odluke ovisno o tome što je naj učinkovitije rješenje. U nekim slučajima će to biti pomoć u gotovini, drugdje bonovi, dakle ne, ne smijemo biti dogmatični što se toga tiče. E, hvala i svaki put kada sam među vama s velikim, zadovoljstvom sudjelujem u raspravi. Hvala. Well, can I thank both our speakers for giving Zahvaljujem e, našim govornicima e, što su nam ukazali na e, teške probleme koje su pred nama. Sada vas pozivam na izložbu o obiteljskim obrocima na trećem katu. I želimo da i drugi zastupnici u parlamentu i zaposlenici parlamenta kao i općenito javnost saznaju nešto više o toj važnoj temi kojoj se mi bavimo, a u 9 sati je sutra sastanak e, koordinatora, u 10.45 nastavljamo sa radom odbora. Zahvaljujem prevoditeljima koji su ostali dulje nego što je to bilo planirano. Hvala.